Wir kommen jetzt über die Sad prelazimo na glasovanje o poštanskim uslugama. Kao prvo kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Trideset četiri amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. peti amandman. Ne, imko tri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Imko tri odvajam glasanje. Zatvaram glasanje. 20 za, 21 protiv. Odbija se. 35. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Treći kompromis. Tko je za? Tko je protiv? suženi usvaja se. Četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četrdeset devet amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Četrdeset devet amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 za, 21 protiv, nema suženih glasova, odbija se. 50. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, to ćemo isto provjeriti. 50. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 24 za, 19 protiv, nema suženih glasova, usvaja se. Sve nas je više i više, sad nas je 41. 51. amandman. Ili ne? Da. 51. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? I to ćemo provjeriti. 51. amandman. Otvaram. Zatvaram. 28 za, 15 protiv. Nema suženih glasova. Usvaja se. I Inko četiri se ne zmatra, prelazimo na peti kompromis koji je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. deseti amandman. Oni su identični, dakle 70, 72, 73, 74, svi su identični, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 76. Tko za? Tko protiv? Suzdržani? Provjedit ćemo 76. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 za, 22 protiv, odbija se. 55. amandman, tko je za? Protiv? suzdržani, mm, odbija se. 71, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 77, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 80 2, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. 19 za, 24 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 83, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 78, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 81, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, provjerit ćemo 81. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 za, 21 protiv. Nema suzdržanih. Usvaja se. 82. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo i to. 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 za, 24 protiv. Nema suzdržanih, odbija se. 85, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 84, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 86, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, U se. Provjera. 86. amandman, otvaram glasanje. Pučan ima jedan glas previše. Da. Inače bi me to zašudilo, bi me. Da, točno, dakle netko se mora povući, ali tko? Bernard Kuhn, sad je u redu. Zatvaram glasanje. 29 za, 14 protiv. Usvaja se. Ispričavam se. Nema mikrofona. Većina je bila jasna. Šesti kompromis, tko je za? Tko je protiv? Služeni, usvaja se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 104. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ću to. 104. amandman. Otvaram glasanje. Zatvarim glasanje. 24 za, 20 protiv, usvaja se. 111, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 112, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 113, tko je za? To je zapravo po dijelovima. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Osmi kompromis. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 118. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 119 za. Protiv sudržanje. to ćemo povjeriti 119. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje, 23 za, 21 protiv, usvaja se 120 za, protiv, suzdržani i to ćemo provjeriti 120. Otvaram. Zatvaram. 23 za, 20 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Deveti kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Deseti kompromis, molim, tražila se provjera. 137. Provjera. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. 23 za, 21 protiv. Mala je bila razlika, da, ali onda se moraju svi i javljati. Jer odavde se to vrlo jasno vidjelo. Dakle, molim vas, mislim to je dobro i za zdravlje, da podižemo ruke. Prelazimo sad na deseti kompromis. Evo jasno se usvaja za, protiv i tako dalje. Protiv, suzdržani, u redu, usvaja se. 11. kompromis, tko je za? Tko je protiv, u usvaja se. 149, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 protiv, suzdržani, provjerit ćemo 160, otvaram. Zatvaram. 28 za, 16 protiv, nema suženih, usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani i to ćemo povjeriti 161. Otvaram. Zatvaram. 24 za, 20 protiv. Nema sužanih, usvaja se. 12. kompromis za, protiv, sužani, usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, Povjerit ćemo 168. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 26 za, 18 protiv. Nema suzdržanih, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 188 za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196. koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205. amandman, tko je za, protiv, provjerit ćemo to, 205. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 17 za, 27 protiv, nema suzdržanih odbija se. 19. kompromis za, protiv, suženi, Usvoja se. 211 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 211, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 za, 25 protiv, odbija se. 212 za, protiv, Suzdržani? Jako malo vas je javilo, dakle provjerit ćemo 212. Otvaram. Zatvaram. 23 za, 21 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 214, otvaram. Zatvaram. 18 za, 26 protiv, odbija se. 215 za, protiv, sudržani, odbija se. 216 za, protiv, sudržani, provjerit ćemo to. 216, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, 21 za, 23 protiv, nema sudržanih, odbija se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se 218 za, protiv, suzdržani, usvaja se 220 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 220 otvaram, zatvaram, 25 za, 19 protiv, nema suđenih, usvaja se. 219 za, protiv, suđeni, odbija se. 221. se ne razmatra, 222. tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. 222. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 za, 25 protiv, nema suženih, odbija se. 223 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv. I to ćemo provjeriti, 224. Otvaram. Zatvaram. 19 za, 25 protiv. Odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se 228 za, protiv, suzdržani i to ćemo provjeriti 228. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno, 19 za, 25 protiv, odbija se 229. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 230. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Protiv Baha ne može niko 231 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234. amandman za, protiv, Provjerit ćemo to. 234. amandman glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. 19 za, 25 protiv. Odbija se. 235. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 21. kompromis za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 22. kompromis za. Protiv suzdržani, usvaja se. 14. amandman za, protiv, Služeni, usvaja se. 15. amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. 15. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 za, 21 protiv. Usvaja se. 16. amandman za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo i to. 16. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 za, 25 protiv. Odbija se. 17. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 18. amandman za. Protiv. Suzdržani? Provjerit ćemo i to. 18. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 19 za, 25 protiv. Odbija se. 19. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 20. amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 21 za. Protiv. Suzdržani provjerit ćemo to. 21. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 za, 23 protiv. Odbija se. 22. amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 23 za. Protiv. Suzdržani. osvaja se. Amendman broj 1 za. Protiv. Provjerit ćemo to. Amendman broj 1. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. 19 za, 25 protiv. Odbija se. Amendman broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amendman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman broj za, dakle kao prvo tko je za, dakle zatim tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. I netko negdje ovdje glasno razgovara na svom iPhone, molim vas budite tihi ili napustite dvoranu. Četvrti amandman još jednom. Tko je za? To je glasanje otvoreno. Amandman četvrti. Molim vas, izađite iz dvorane. Četvrti amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 24 za, 20 protiv. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Sužani usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani to ćemo provjeriti. Šesti amandman. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. 19 za, 25 protiv. Nema suzdržanih, odbija se. Sedmi amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Imko 5, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Empul 4, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. M 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. MPL 15 sa Protiv. Suzdržani? Provjerit ćemo to. Empl 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 za, 21 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 16, MPL 16, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Empl 18, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. MPO 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sada prelazimo na završno glasovanje. Završno glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. 43 za, 2 protiv, nema glasa za suzdržane, usvaja se čestitke Markusu Ferberu. Ich möchte, please take Molim vas sjednite. Wir kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda nakon glasovanja i ovom prilikom bih srdačno pozdravio slovačkog ministra za promet, graditeljstvo i regionalni razvoj pozdravio, to je gospodin Roman Breseli. Ovo je prvo slovačko predsjedništvo vijećem i stoga vam želimo srdečnu dobrodošlicu. Istodobno, budući da želimo imati kontinuitet, je tu s nama isto tako i ministar za promet iz Malte, to je predsjedništvo vijećem za idućih pol godine, stoga bih sadršno htio pozdraviti gospodina Andreja Micija u ovom našem odboru. A mi bih rado od vas čuli prioritete za slovačko predsjedništvo i stoga bih vas zamolio da nam to predstavite. Izvolite. Hvala vam lijepa. Kao prvo ja bih vam htio svima čititi na tome što ste izglasali četvrti ženski paket. Čujem da je glasovanje prošlo vrlo dobro i to će sada onda konačno doći na dnevni red zemalja koji će pozvati predsjedništvo i sada je na nas da pređemo u fazu implementacije. To je dakle prva dobra stvar, ali naravno ja ću isto tako službeno vam se obratiti. Poštovani predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Velika mi je čast biti ovdje danas s vama kako bih vam predstavio prioritete slovačkog predsjedništva kada se radi o području e, prometa i turizma. Kao što se možete i zamisliti, prvi srpanj je bio dosta neobičan petak za nas. Umjesto da smo započeli s jednim lijepim ljetnim vikendom, mi smo zapravo baš morali krenuti s našim radom. Slovačka republika je po prvi put preuzela e, rotirajuće predstavništvo vijećem Europske unije okolnosti ne bi mogle biti više izazovne uzevši u obzir uh, najnovije razvoje događaja, ali neovisno o tome mi smo u potpunosti opredjeljeni i spremni preuzeti naše odgovornosti vezano uz to da se upravljaju rasprave između država članica u idućih šest mjeseci. Usko ćemo surađivati sa našim trio partnerima, a istodobno računamo i na dobru suradnju s vama, s Europskim parlamentom, kako bismo napredovali po pitanju načavanja unutarnjeg transportnog tržišta Europske unije. Dopustite mi da smo ovu priliku da vas obavijestim o našim planovima na različitim područjima prometa. Ne, nije potrebno zatim najviše naglasiti da u području zrakoplovstva sigurnost je od e, ključnog značaja, a iskustva pred nekoliko godina su to samo još dodatno naglasila. Stoga će slovačko predsjedništvo e, nastaviti promicati zakupovnu sigurnost. Revizija uredbe o EASI e, će doprinijeti ostvarenju tog cilja. Naši nizozemski kolege su ostvarili važan napredak e, u pregovorima o tom dosijelu. Mi ćemo nastaviti taj rad sa ciljem da se složimo oko općeg pristupa do kraja našeg mandata kako bismo poboljšali konkurentnost e, europskog zrakoplovnog sektora, Vijeće za promet je pod nizozemskim predsjedništvom prošli mjesec usvojilo mandate e, za komisiju e, za ispregovaranje sveobuhvatnih sporazuma o zračnom prometu sa trećim državama, konkretno rečeno sa ASEANom, sa Ujedinim Arabskim Emiratima, s Tuskom i Katarom. Mi ćemo u svojstvu predstavništva nadzirati napredak tih pregovora Nadamo se da će pregovori dobro napredovati i onda u tom slučaju smo spremni otvoriti daljne mandate. Kada se radi o pitanjima vezanim uz okoliš, e, slika prometa je e, dosta bila degradirana u proteklo vrijeme. Vidjeli smo da je došlo smanjenja emisija u drugim sektorima, ali na području prometa čini se da zaostajemo. Zbog toga ćemo tijekom slovačkog predsjedništva imati priliku da poboljšamo to stanje i to na sastanku opće skupštine i a Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo e, taj sastanak će se održati ove godine kasno u rujnu. Slovačko predsjedništvo će nastaviti sa koordinacijom e, pripreme zajedničkog stajališta prije tog događaja i mi ćemo uložiti sve napore kako bismo najbolje obranili to stajalište u Monrealu. Sada kad možemo prijeći na pomorski promet i na e, prijevoz brodovima i tu isto tako imamo veliki potencijal da poboljšamo sigurnost i smanjimo emisije. Tijekom složnog predsjedništva ćemo pokušati olakšati usvajanje odluka vijeća e, za sastanke e, Međunarodne pomorske organizacije, za sastanke odbora te organizacije kako bismo promicali sigurnost i smanjili emisije u pomorskom prometu. Što se tiče unutarnje plovidbe, naši nizomski kolege su došli do općeg pristupa vezano uz prijedlog o priznavanju profesionalnih kvalifikacija. Jednom kada se to implementira, onda će doći do bolje mobilnosti radnika i do većeg interesa u tu profesiju. I sada čekamo da se usvoji stajalište Europskog parlamenta. Ja sam dosta uvjeren da ćemo moći kraj našeg predsjedništva već započeti sa pregovorima o tom prijedlogu. Nakon uspješnog e, završetka pregovora o uredbi o liberalizaciji viših usluga, a na tome želim čestitati e, našim dvijema prethodnicima i vama, Europskom parlamentu, naš dnevni reč po pitanju pomorskog prometa e, će se više koncentrirati na nedavno predloženo zakonodavstvo o sigurnosti putničkih brodova. E, naš cilj je da postignemo što veći napredak u vijeću prije nego što predamo taj dosije malteškim kolegama. Što se tiče dekarbonizacije e, prometa, očekujemo priopćenje komisije i to još tijekom ovog mjeseca. No, neovisno o tome, što se tiče odlačnih vrsta djelovanja koje može dovesti do oblika prijevoza koji će biti održiviji i manje ovisni o CO2, tu trebamo sagledati širu sliku. Potrebne su inovacije, ali to neće biti rješenje za sve koje će riješiti naše, naše lošu kakvoću zraka u gradovima eh, i u zagušenim eh, prostorima. Inovacije će morati povezati sa dobrom infrastrukturom, sa većom podršku javnom prijevozu, sa multimodalnim rješenjima koji će uključiti prijevoz željeznicom, ali su tako i biciklizam. Moramo naći učinkovit način da motiviramo ljude da kupuju električne e, automobile, automobile na vodik ili da koriste svoj bicikl za kraću udaljenost umjesto automobila. Moramo promijeniti dakle, taj mentalitet ljudi. Ja pokušavam doprinijeti tome. Nedavno sam ponovno krenuo na posao i to s biciklom i mnogi moji obožavatelji mi se javljaju i kažu da me žele pratiti na putu do posao e, isto tako s biciklom, što je kad dosta teško za mene. Da prijeđem sa prometa na turizam, zato sam također odgovoran, slovačko predstavništvo će u suradnje sa komisijom ugostiti 15. E, europski forum u turizmu. Forum će se održati u Bratislavi i to 10. i 11. listopada 2016. godine. Taj događaj bi trebao e, biti platforma za dijalog, za razmjenu gledišta o važnim temama za budućnost turizma u Europskoj uniji. Specifično rečeno, ove godine će se taj forum usredotočiti na e, regulatorni i administrativni okvir, na digitalizaciju e, i na to da imamo sve veći, e, sve veći porast kolaborativne ekonomije. Uvaženi zastupnici, dopustite da zaključim tim što ću reći da je transportni sektor suočen sa mnogim različitim izazovima s raznih strana. Vidimo da se jako mijenjaju mentaliteti u našoj generaciji, da imamo tehnološki napredak koji je bez da se moramo boriti sa klimatskim promjenama i sa sve većom e, konkurentnošću iz drugih dijelova svijeta. Trebali bismo se uzločiti na prioritete vezano uz prije svega dvije stvari. Da e, radimo na osobnju potencijalu unutarnjeg tržišta i da tražimo održiva rješenja. Kako bi to postigli, vijeće i Europski parlament moraju usko surađivati. Budućnost nam kuca na vrata, a mi se ne bismo trebali pribojavati da ta vrata otvorimo. I da mi gospodo, hvala na pažnji. I ja sam spreman prihvatiti vaša pitanja. Koliko ih bude, hvala vam. Dank, Roman Breseli. Hvala lijepo Romanu Breseliju. na ovom uvodu, a sad imamo mogućnost za pitanja. Prvo je Wim van de Kampe. Vaša, imate riječ. Hvala lijepo. Evo, pričekat ću dok e, svi stave slušalice za prijevod. Želim izraziti srdečnu dobrodošlicu gospodinu ministru u ovom našem odboru za promet. Evo, Čuli smo i znamo da je ovo povijesni trenutak za Slovačko prvo predsjedanje vijećem. Prošlog tjedna je u Varšavi se održao NATO summit i tamo smo mogli još jedan put ovako potpuno sveže konstatirati kolike su napetosti u svijetu i u regiji. I zato mislimo da je jako dobro što možemo upravo sada pozdraviti slovačko predsjedanje i jednog od predstavnika slovačkog predsjedanja u našem parlamentu danas konkretno. E sad, moje pitanje odnosi se na funkcioniranje našeg jedinstvenog unutarnjeg tržišta. Vi znate da mi kao klub zastupnika Europskih pučana da uvijek e, gledamo na potencijal prometa, sektora za promet, ali bitne su i jasne mogućnosti privređivanja, jer moramo od nečeg živjeti, to je jasno. Pa sad moje pitanje, gospodine ministre, da li ćete vršiti veći pritisak e, na one zemlje koje su uvele minimalnu plaću i to žele održati? Mi smo prošlog tjedna već imali raspravu u parlamentu to su prije i osim parlamenta su i francuska i njemačka vlada već o tome raspravljale prošlog tjedna. Dakle, mi se nadamo da bi se tu moglo ponešto izmijeniti jer je to jednostavno preveliki udarac jedinstvenog tržišta minimalna plaća. Druga stvar je pitanje održivosti. Mi sad čekamo cijeli paket od komisije mjera predviđenih, kažu glasine da bi to moglo biti 27. Možda to i bude tako, ali ja vas pitam koji su konkretno prvi koraci koje ćete vi kao ministar poduzeti tijekom slovačkog predsjedanja, koje ćete poduzeti kako bi promet e, imao manje štetne emisije CO2. Dakle, riječ je o tom paketu. Zatim, sljedeće pitanje, to je Dunav i unutarnja plovidba. Ja sam apsolutno za to da se pojača plovidba po Dunavu i sad me zanima kako izgledaju veze između pojedinih zemalja kroz koje Dunav protiče kako bi se bolje kontrolirala vodostaj Dunava u cijelom njegovom toku. I još jedno pitanje. Pitanje MSEM, e to je Agencija za sigurnost u pomorskom prometu i znamo da ćemo dobiti i novi institut za granične kontrole. E sad mislimo da bi se trebala ta primjena mm, nadzora, dakle treba bi se početi nadzor primjenjivati, trebalo bi to, tu odgovornost našu početi e, zapravo snositi, jer previše ljudi se topi u sredu sredozemlju, taj nadzor treba pojačati. Kako će to izgledati i kako mislite to nastaviti? Zatim, Slovačka, vanjske granice Evropske unije. Mi smo vidjeli da su dobri kontakti sa Evropsku uniju vrlo bitni, dobri kontakti i sa susjednim zemljama i to je vrlo važno i za razvoj prometnog sektora i da li tu planirate kakve konkretne korake u poboljšanju tih odnosa. I zadnja tema i zadnje pitanje turizam. Danas poslije podne opet jedno savjetovanje o temi turizam, jer mi znamo da je za čitavu Evropsku uniju turizam jedan vrlo, vrlo važna gospodarska grana. I sad nas zanima što ćete vi konkretno tijekom svog predsjedanja učiniti na daljem promoviranju te teme, a mi ćemo to naravno unutar našeg pučanskog kluba zastupnika poduprijeti. Hvala. Sad sljedeće riječ ima Ismail Ertug. Štovani gospodine ministre, dobrodošli u Europskom parlamentu i u ime mog kluba zastupnika vam želim sve dobro tijekom vašeg prvog predsjedanja Europskom unijom. Imali smo kratko priliku upoznati se prije nego što ste preuzeli predsjedanje vijećem, pa i to jako lijepo sad nastavak ovdje ova prilika da razmijenimo sva mišljenja. Vi ste imali, vi ste teme glavne naveli, dakle od dekarbonizacije preko pomorskog prometa do turizma i tako dalje. I jako nam je drago da ste to sve tako u detaljima nam izložili. Međutim, uočio sam da o cestovnom promotu ili barem sam ja to tako razumio ili shvatio, niste ništa posebno ovdje govorili, a koliko se ja sjećam, Slovačke, to je uvijek bila zemlja koja je bilo vrlo stalo do cestovnog prometa i koja je uglavnom uvijek se i pokušala baviti temama i problemima vezanim za cestovni promet. Pa me jako zanima u kojoj mjeri ćete ovaj cijeli paket o cestovnom prometu poduprijeti, u kojoj mjeri ćete poticati Europsku komisiju da se drži rokova i to dovrši u roku. A kad govorimo o tome, onda bi me osobno zanimalo i kako razmišljate riješiti ove ogromne socijalne razlike unutar Europske unije baš na tom sektoru cestovnog prometa i usluga, transporta i tako dalje. Nadalje, vi ste spomenuli temu dekarbonizacije, pa neću sad o tome, ali me zanima u kojoj mjeri ćete se posvetiti rješavanju financiranja toga istoga. Jer vi znate da smo mi iz našeg instrumenta za povezivanje Europe morali jako puno novaca davati koji se zadnjih godina uljevao i preljevao u EFSI, dakle Fond za strateške investicije. Pa nas zanima u kojoj mjeri se može tu riješiti financiranje i povratiti taj novac što je napokon u vašoj zemlji koja se služi kohezijskim fondovima isto jako bitno. I zatim zadnje pitanje je ono autonomna vožnja dakle samovozeća tehnologije e, znate da je to meni onako jedna vrlo bliska tema i gdje god mogu se time bavim i to počnem tematizirati i pa me zanima da ćete tijekom predsjedanja se i vi tim baviti. Hvala lijepo, sljedeći je Robert Sile. E, hvala lijepo, dakle dobrodošli ministre. I Mislim da će i tijekom slovačkog predsjedništva ćemo nastaviti našu jako dobru suradnju kako je to već i običaj bio sa predsjedanjima, ali iako imamo različite možda pogleda nekim pitanja, što se vidjelo iz vaše prezentacije, ipak imamo još nekoliko i pitanja. Generalno govorči, vi imate jako ambiciozan program i tu spominjate i glavnu skupštinu i kao i njihovo zasjedanje, govorite o inovacijama u pomorskom prometu i promicanju upravo istog ali mislim da je to dakle vrlo ambiciozno i s obzirom na predviđeni kalendar, ali jako mi je bilo drago kad sam čuo ono što ste govorili o poticajima za prijelazak na električna vozila i sve što ste rekli o biciklima, a mislim da bi to naš predsjednik odbora, to jest konkretno kolega Kramer, ja bili najsigurnije tu i došli se s vama voziti. Ali sada, nije tajna da mi kao parlament pokušavamo recimo postići barem donekle povećanje e, kompetencije i znanja u trećim zemljama kako bi se mogao bolje sklopiti ovaj ugovor o sigurnosti zračna i zračnog prometa i sve ostalo što dolazi u tom paketu. Naravno, i sad ne zanima u kojoj mjeri ćete i vi na tome raditi jer nas u parlamentu bi nas zanimala vaša suradnja o tome i kako će izgledati pregovori s trećim zemljama dalje. A što glede cestovnog transporta, tu je jedno zbilja od ključnih pitanja mi smo imali pitanje recimo tih socijalnih razlika o kojima ste i vi govorili, mi smo imali recimo te minimalne plaće i u Njemačkoj i u nekim drugim zemljama, sad nas iz ECR-a jako zanimaju da se i tu jedinstveno tržište provedi na tom području, a socijalni dumping uvijek zahtjeva različite protekcionističke mjere. Sad šta mi mislite tijekom predsjedanja učiniti? Hoćete li maknuti sve različite te prepreke koje se koriste kao e, socijalne mjere i protekcionističke mjere koje se zapravo guše i djeluju kao zapreke za jedinstveno tržište na tom području. Na kraju transportna politika, dakle, nije tajna i EMSA i nadzora. Nije tajna nakon svega što smo napravili da EMSA ima mogućnost da vidi svaki brod koji se približava na dužoj dalje relaciji, recimo i na 60 km daljine. Ali ono što se događa i to vidimo kod Turske, ali ono što se događa kod Libije, Lampeduze i tako dalje, nije problem sad u tehnici da se ti brodovi vide na vrijeme. Pa sad e, bi bilo vjerojatno vrlo pametno da se utječe na povećanje sigurnosti kod velikih i kod malih brodova i kod tankera i kod ostalih. Ali sad imamo EMSINU tehnološku potporu mislim da je vrlo važno za naš transport kako ćete se vi tu dalje ponašati u okviru tih rasprava pojačanja sigurnosti recimo na sredozemlju i nadzora se kako ćemo to koristiti konkretno i kod trgovačkih konvoja i kod e, pitanja izbjeglice. Hvala, sljedeća je Gezina Meissner. Evo ja se pridružujem svim ostalim dobrim željama tijekom vašeg predsjedanja, to je uvijek jedna vrlo napeta i zanimljiva priča, a znamo i kakve su teške okolnosti, da ne spomenjamo samo Brexit i referendum u Britaniji koji još koji će se sad početi odvijati i koji će se naravno odraziti i na naš sektor transporta. Ali imam nekoliko pitanja. Vi ste govorili o zračnom prometu, šta je sve pred nama na dnevnom redu i u šta ćete posebno ulaziti. E sad u vezi s tim imamo dva pitanja. Vi ste govorili o ICAO i o ta činjenici da se sad tamo pregovara, na njihovoj glavnoj skupštini u Rujnu će pregovarati o temama ekologije, a govorit će se naravno i o smanjenju emisije. Pa me zanima da li ste vi za jedan sve ili jedan globalni pristup tome, jer naravno mi svi želimo ostvariti ciljeve zaključene na COP-u 21 u Parizu. Šta bi sad vama tamo bilo draže i što bi volili više globalni ili evropski pristup. Drugo pitanje, ono koje obično postavljamo svakom predsjedanju kad preuzme. Vi znate da smo nekoliko zakona o zračnom prometu su blokirani, recimo pitanje prava putnika ne ide dalje, a i jedinstveno evropsko zračni prostor isto se ne pomiče s mjesta, kao što ni pitanje dekarbonizacije u zračnom prometu ne ide baš. Dakle, rekli smo single sky, jedinstveno nebo ne ide dalje, jer je zračni prostor Europe, a isto tako ni dekarbonizacija. Naravno, to je sve vezano i za pitanje Gibraltara. Pa sad imate li vi tu nekakve mogućnosti intervencije nekih tajnih recepata, tajnih kanala ili diplomatskih umjeća. Šta ćete tu naprijed u vezi Gibraltara i toga? Nadalje, govorili ste o pomorskom prometu i mogu vam reći da sam ja izvjestiteljica upravo za pitanja edukacije za unutarnju plovidbu i mi znamo da su nizozemci pa na tom području već postigli jedan opći pristup zajedničku liniju. Ali sad, me, mislim, tijekom vašeg predsjedanja, kao što znamo, i o tom smo govorili sa čitavim vašim timom i mi ste govorili, Dakle, vi eh, kanite da, dakle, da u, odmah početkom studenog otvorite trijalog s nama i da krenemo s time i da to što prije završimo. Zatim, je to tako? Zatim, dekarbonizacija. Vi ste rekli da se ne smije nikad ukupna slika izgubiti iz vida i prava infrastruktura. U totalno ste u pravu jer imamo jedan zakon koji se sad upravo provodi jer riječ o infrastrukturi za alternativne izvore energije. E sad moje pitanje u kojoj mjeri ćete tamo surađivati sa svojim kolegama koji su nadležni za energetsku infrastrukturu. Jer pitanje, recimo, kad govorimo o elektromobilnosti, o struji, onda je jasno bitno da ta struja koju ćemo koristiti umjesto goriva bude i održivo proizvedena i to je zato je bitno da energetsku uniju naravno na adekvatan način promiljena, znam da ste vi nadležni za energetsku uniju, ali pitanje je sad recimo te struje koja mora biti održivo provedena, ali infrastruktura kako da recimo dovedemo recimo struju koja je na moru iz vjetroenergije stvorena, kako ćemo ju prevesti na kontinent i na sve pumpe gdje se ona puni u alte. I zadnje pitanje, vi ste već samo kratko spomenuli digitalizaciju, ali znam da smo jučer čuli odboru ITRE da ste vi generalno zaduženi za digitalizaciju i digitalno jedinstveno tržište. Pa bi tu volila više čuti jer zapravo vidim da su tu velike mogućnosti povezivanja digitalizacije i transporta, recimo onaj zadnji dio opskrbe i dobave. Mislim da tu upravo kroz e, ekonomiju dijeljenja, ekonomiju suradnje možemo kroz tu digitalizaciju jako napredovati. I e sad u kojoj mjeri tu planirate nešto konkretno učiniti sa svojim kolegama i što si, o očekujete od mogućnosti poboljšanja i to glede ekološki prijaznih tehnologija, a da je ujedno dobro i za korisnike. Što tamo konkretno kanite učiniti? Hvala, sad je Karima Deli. Merci, monsieur le président. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobrodošli sa Slovačkom predsjedništvu. Ja bih vas kao prvo htjela upitati nešto, budući da ćemo sad uskoro imati jedan međunarodni događaj o zračnom prometu, a zračni promet proizvodi emisije poput čitave Njemačke godišnje, što znači da Znači, promet proizvodi 3% svih globalnih svjetskih emisija i danas vidimo da u okviru pregovora na razini kao zapravo ne vidimo kakav je to europski plan puta. Vi ćete biti zaduženi za te pregovore i stoga moje prvo pitanje koju ćete metodu koristiti. Koji je danas plan puta, pa i po pitanju vaših država članica? primjerice tijekom COP21 je svaka država članica predala svoj plan puta, hoćete li vi surađivati sa državama članicama kako biste saznali koji je plan ruta pojedinih država članica? To je moje prvo pitanje, a drugo pitanje tu se radi o tome da nismo doista radili prije svega o porezu na kerozin, dakle da tu postoje još neke manjkavosti, da li ćete vi uskoro govoriti o takvim prijedlozima. I treće pitanje, pitanje vašeg razmišljanja, hoćete li razmišljati o tome što smo rekli na COP21, dakle da se zaustave fosilna goriva. Dakle, hoćete li tijekom pregovora pokazati tu volju da se ukinu sve subvencije fosilnim gorivima, hoće li Europska komisija pod vašim predsjedništvom e, preuzeti vodeću ulogu po pitanju onoga što je ispregovarano na COP21? I zatim zadnje pitanje po pitanju socijalnog dumpinga. Danas, kada se govori o socijalnom dumpingu, mislim to je pravi otrov za europski projekt imamo jedan sektor koji je posebice tu istaknut, a to je sektor cestovnog prometa. Postoje neke države, Njemačka, Francuska, koje kažu da sada treba uspostaviti minimalnu plaću, Drugi kaže, pa, pa pripazite, postoje tu pravila o tržišnom natjecanju. Mene zanima hoćete li se vi time pozabaviti zajedno sa gospođom Tisen ili sa gospođom Bulc koji tu naporno rade. Dakle, hoćete li E, se baviti pitanjem minimalne plaće i direktivom o upućenim radnicima. To je dakle pitanje hoće li to napraviti. I treće pitanje, to je četvrto, dekarbonizacija prometa. Hoćete li se pozabaviti sa poticanjem e, ulaga za infrastrukturu sa ciljem dekarbonizacije? Hoćemo li ojačati željeznički promet? Hoćete li e, se pozabaviti sa održivom gradskom mobilnošću? To su ona važna pitanja i zanima me što ćete predložiti kao zakonodavstvo e, tijekom vašeg predsjedništva, što ćete učiniti e, kao konkretno, sa konkretnim dokumentima. I mi ovdje u našem odboru se puno bavimo jednim drugim pitanjem, a to je pitanje kolaborativne ekonomije. Povezana mobilnost se danas gasi. Svi mogu imati od te kolaborativne ekonomije. Mene zanima hoće li pravila biti jednaka za sve i hoćete li vi predstaviti nešto poput okvira za kolaborativne ekonomije na sektoru prometa, ako da, u kojim rokovima, jer imamo gospodina Rikea koji je izvjestitelj za izvješće o tom pitanju. Dakle, zanima hoćete li vi pokrenuti taj dosije i što ćete nam predložiti. Hvala. Danke sehr, der Hvala lijepo. Sljedeći je Petar Lundgren. Tack ordförande och eh, välkommen hit, eh, herr minister. Hvala lijepo. I ja vam želim izraziti dobrodošlicu našem odboru, gospodine ministre. Prešlo je zapravo vrlo kratko vrijeme od kako ste nastupili svoje predsjedanje, pa ne možemo očekivati da ste u tih nekoliko dana e, puno tog ostvarili. Međutim, ipak moramo razmišljati što kanite učiniti konkretno za cestovni promet u budućnosti, jer riječ je o novom paketu mjera predviđeno. Cestovni promet zaista stradava i pati zbog razlike u pravilima u različitim nacionalnim zemljama. Vidite, e, mi imamo problem tih različitih plaća i pogotovo želja da se uvede minimalna plaća. Hvala lijepo, to bi bili koordinatori, a sada još pet kolega je se javilo za riječ, imaju po dvije minute. Prvo, Marija Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Um, ați prezentat... Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Vi ste na vrlo sažet način prikazali probleme uh, s kojima se mislite pozabaviti, ali ja bih htjela postaviti nekoliko pitanja. Naime, ja dolazim iz Rumunjske i kao što znate, zemlje Istočne Europe nemaju jednaku kvalitetu infrastrukture kao druge države članice Europske unije. E, prije svega kada se radi o željeznicama, mislim tu se radi posebice u Rumunskoj, ali i u drugim državama Istočne Europe. Govorili ste o dekarbonizaciji, o inovacijama i infrastrukturi. EFSI, Europski fond za strukturno ulaganja, hoće li EFSI ići u pravom smjeru? E, je li to načelo da prvi njegovo je doista dobro, a da se ne uzimaju u obzir potrebe jedinstvenog tržišta. Ja sam također i članica jednog odbora koji se bavi s tim pitanjima i zapravo se moramo pozdraviti sa pitanjima kvalitetne infrastrukture. Tu se radi o tome da moramo zaštititi naše potrošače i mislim da bismo trebali krenuti zapravo i u tom smjeru. S druge strane, dobro, predsjedništvo je sad tek krenulo i nama je drago da jedna država članica e, Istočne trestoljeća Europe po prvi put preuzima predsjedništvo vijećem Europske unije. Što se tiče Slovačke, moramo reći da smo ovdje u odboru za promet i turizam i moramo reći da se pitanjem turizma bavimo i unutar drugih odbora, ali da ne postoji dovoljna pažnja za turizam, ne postoji e, specifična proračunska linija za proračun. Rumunska je jedna posebna turistička destinacija, imali smo i prošle godine izvješće o novim izazovima u turističkom sektoru, te smo predložili konkretne mjere. Hoćete li to podržati, dakle da se transnacionalni prijelazi pojačaju, da imamo europsku, europski brend i tako dalje. I zatim minimalna plaća, samo da preciziram, ja sam bila ministrica u rumunskoj vladi i socijalni dumping se definira po plaćama, plaće koje su niže od troška u toj državi. A imamo vozače koji e, voze kroz države članice e, Europske unije i postoje vozači recimo iz Rumunjske koji ne mogu imati jednaku plaću kao i e, njemački vozači kamiona. Što e, vi mislite o minimalnoj plaći u Europi? Molim vas, hvala. Hvala lijepa. A Christine Merci. Je vais Hvala. Ja ću govoriti o istoj stvari, ali na drugačiji način. U svaki slučaj, e, vi ste svjesni toga, to je bila jedna tema s kojom smo se bavili, jer u radnom dokumentu kojeg ste nam e, predali za ovaj semestar nam nedostaju elementi za socijalno dimenziju u e, politici prometu. A ta socijalna dimenzija je danas vrlo važna. Europska unija je tržište, to je točno, ali to nije samo tržište, to je unija građana i zbog toga su nam potrebna lako shvatljiva pravila koja će se poštivati. A ako tome nije tako, onda to predstavlja veliki izazov i ne možemo na to jednostavno reći da se oslanjamo na načelo subzijalnosti, da je to na državama članicama. Ne. Isto kao što smo i radili na tome, kao što smo predložili okvir o socijalnim pitanjima vezano uz otvaranje tržišta, potreban nam je i socijalni okvir, dakle za socijalna prava, kako bi zaštitili socijalna prava. I e, nadam se da ćemo ići u tom smjeru kao što je provinca Tyson to jučer najavila. Ne da imamo svugdje u Europi jednako minimalnu plaću, svi znamo da to nije danas moguće, ali ipak potreban nam je zajednički set pravila i to pitanje socijalnog dumpinga, s time se moramo na vrlo jasan način baviti. Jer građani danas gledaju na Europsku uniju e, i jako su osjetljivi na to pitanje. Hvala. Hvala lijepo. Sada Ines Ayala Sender. Eh, Hvala gospodine predsjedatelju i želim dobrodošlicu ministru. Ministru zadnjih nekoliko godina zbog krize i drugih razloga doživjeli smo to da se manje energije posvećuje sigurnosti na cestama broj žrtava raste, napredak koji smo postignuli u prošlosti e, se nam polako izmiče pa nas zanima što ćete vi učiniti e, u vezi toga. E, vi ste rekli da volite voziti bicikl, to mi je drago, no e, biciklisti su izloženi raznim opasnostima u središtima gradova, pa me zanima što ćete vi učiniti kako biste poboljšali urbanu mobilnost. Gospodin Juncker je rekao da moramo raditi u centrima gradova da bismo poboljšali situaciju, ali mene zanima kako vi to mislite učiniti tijekom šest mjeseci vašeg predsjedništva. Nadalje, kad je riječ o prijevozu robe, na vijeću u Rotterdamu je donesena rezolucija o koridorima za prijevoz e, tereta. Znate da postoje postupci zbog kršenja pravila, da postoje poteškoće e, u tom sektoru, pa me zanima kako ćete to rješavati. Nadalje, Neke države članice imaju stvarne poteškoće e, da se odmaknu od cestovnog prometa za prijevoz tereta, to izaziva probleme, vidimo i probleme sa socijalnim dumpingom i plaćama u tom sektoru. Nadamo se da ćete se baviti i tim problemom. Zatim e, tu su i pripreme za Brexit. U Ujedinjenoj kraljevini imamo novu premijerku. Nadamo se da će ta odluka postati jasnija u sljedećim mjesecima. Što vi činite da biste se pripremili za to, jer to utječe na transport u EU? Hvala, Lucy Anderson. E, dobro došli ministru. Kao zastupnica iz Ujedinjene kraljevine na ovom odboru e, želim reći da smo mi dalje odlučni surađivati s vama da bi vaše predsjedništvo uspjelo i da e, vam dajemo podršku kad je riječ o građanima iz Slovačke Ujedinjenoj kraljevini. Ja sam iz Londona gdje tisuću Slovaka živi i radi i mi mi koji smo bili za ostanak e, smo u potpunosti e, odlučni surađivati s vama. Kad je riječ o transportu pozdravljam e, vaš fokus na avijaciji, na zračnom prometu jer to je ključno pitanje. Želim čuti vaše mišljenje o nekoliko tema. Prvo, u novoj uredbi EASA se prelazi sa standarda na performanse i rizike e, u smislu pristupa. Dakle, mi želimo osnažiti sigurnost, pa nas zanima što vi o tome mislite. Zatim kad je riječ o pravima putnika, ja sam izvjestiteljica u Sjeni e, na tom dosjeu. Mnoge države članice znaju da postoji velika pravna i poslovna nesigurnost e, oko toga u kojem smjeru ćemo ići. Ono što je komisija učinila je dobar početak, ali treba učiniti još puno više. Nadalje, kad je riječ e, o e, radnoj snazi u zračnom prometu, ne želimo da se stvari srozavaju situacija je kritična i nadamo se da će vaše predsjedništvo se time baviti. Puno hvala. Za sljedeću govornicu vam ništa neće trebati slušalice, to je Alga Silanova koja govori na vašem jeziku. Dam vas na našem výboru.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 spomenuli pitanje e, prava putnika, to je pitanje koje je blokirano na razini vijeća što se tiče zračnog prometa. Osobno rečeno, ja sam e, izvjestiteljica za olakšanje pristupa e, za osobe sa invaliditetom a e, slovačko predsjedništvo je upisalo to pitanje među prioritetima. Vi niste eksplicitno govorili o tom pitanju, ali sigurno sigurna sam da ćete ostvariti napredak. I moje zadnje pitanje tiče se onoga što su spominjali kolege, to je sigurnost e, cestovnog prometa. Cestovni promet. Kao što znate, e, brojke po pitanju sigurnosti su sve lošije i lošije i ne uspijevamo smanjiti e, broj e, smrtnih slučajeva na europskim cestama. Susali smo se sa ministrima e, unutarnjih poslova u Pragu u okviru višegradske skupine i ministri su usvojili inicijativu koja se odnosi na ciljeve da se smanji broj teško sređenih osoba na cestama i općenito broj e, udesa. Želite li nastaviti s tim inicijativama tijekom vašeg predsjedništva? Ja sam zapravo manje htio postaviti pitanje, a više vas podržati. Naravno da je dekarbonizacija jako važna i bez promjene mobilnosti i načina mobilnosti nećemo moći zapravo zaustaviti ove štetne klimatske promjene, niti na tome djelovati. Jer jedini sektor u kome imamo problema je gradska mobilnost i promet, pogotovo u gradovima, jer tu nismo smanjili te emisije i naravno da ne možemo naše ciljeve ostvariti bez djelovanja tom području. Jasno da ćemo vas podupirati na vijeću da im objasnimo zašto je to tako važno. Ali kao što smo rekli, bez promjene u gradskom prometu vi imate od 1990. kontinuirani porast od 22% emisija štetnih, a u kućanstvima i domaćinstvima smo postigli dakle, smanjenje od 24% štetnih emisija. Dakle, vidite, to se unatoč milijardama naših novca naših poreznih obveznika nije popravilo. Dakle, to mi ćemo vas poduprijeti na vijeću i moramo jasno reći da ne možemo nastaviti ovako kao do sada u prometu, jer inače nećemo nikad ostvariti rezultate COPA 21. Mi smo sve divno to deklarativno prikazali u Parizu, ali ne možemo ostati samo na tim riječima. Pusti, mi moramo preći na djela, inače našoj djeci nećemo imati što ostaviti od zemlje. Prema tome, mi vam želimo sve najbolje u poslu, mi ćemo vas pomoći i podupirati. I sada imate vi riječ da odgovorite na sva ova pitanja. Izvolite. Wow. Pa, pa najprije puno vam hvala na podršci i na toploj dobrodošlici. Iznijeli ste niz tema, a ja ću pokušati to nekako sistematizirati Prvo, dekarbonizacija. Smatram da je to najvažnija tema za transport u nadolazećem razdoblju. Vjerujem da će komisija dati dobre prijedloge na tom području. dekarbonizacija je po mom viđenju i lokalni prioritet, naime kako podržati alternativne načine prijevoza. Vidim probleme u gradovima gdje dolazi do prometnih gužvi koje zagađuju okoliš, vidite ljude koji voze automobile i stoje u gužvi, a u gotovo svakom automobilu je samo jedna osoba. Dakle, trebamo motivirati ljude da iziđu iz svojih e, automobila, da počnu koristiti vlakove, bicikle, kao što ja, na primjer, sada radim. Naravno, da bismo ljude naveli da iziđu iz automobila, trebamo ih motivirati, trebamo ponuditi dobra rješenja koja će im dati e, razuman komfor, Dakle, vlakovi moraju biti komforni, moraju ići na vrijeme, moraju imati dobre standarde. Moja djeca putuju vlakom i ponekad e, koriste iste vagone u kojima sam se ja vozio prije 25 godina, a to nije prihvatljivo i to ne motivira ljude da prijeđu sa auta na vlak. Stoga su potrebna dodatna ulaganja u komfor i visoke standarde E, još jedan način je izgradnja velikih parkirališta u predgrađima kako bi ljudi u predgrađu ostavili svoj automobil i koristili ekološki prijevoz koji bi bio organiziran e, bilo vlakom, bilo autobusom koji je ekološki e, pa bi se na taj način ljudi mogli motivirati Znam da je ovo teško jer ako imate BMW velike snage e, to vam daje potpuno drugi imidž nego ako vozite nešto ekološki prihvatljivo Mislim da su Tesla motori napravili veliki napredak jer se vidi da su i električni motori da mogu biti e, privlačnog izgleda. Dakle, nije samo riječ o mobilnosti, već i o obrazovanju i o promjeni mentaliteta. To je ono što možemo učiniti dosta jednostavno. Što još? Da, također mislim da budućnost već kuca na vrata i da zajedno s digitalnim jedinstvenim tržištem će biti vremena i za autonomne ili povezana vozila. Ja sam nedavno bio u takvim vozilima i mogu reći da je to dobro iskustvo a vezano je i uz sigurnost. To je još jedno pitanje koje je ovdje postavljeno, sigurnost na cesti, jer ti samovozeći automobili nude visoki sigurnosni standard i u sektoru telekomunikacija zajedno sa digitalnim jedinstvenim tržištem i usklađivanjem frekvencija e, dajući 5G operaterima mogućnost da operiraju tim automobilima. Dakle, to je put ka dekarbonizaciji. Imamo li još nešto? Još jedna velika tema bila je minimalna plaća i socijalni dumping. Donekle mi je drago da je to na dnevnom redu Europskog parlamenta jer dolazim iz države gdje su naši prijevoznici E, vrlo zabrinuti zbog tog socijalnog dumpinga. Države poput Njemačke i Francuske na taj način postavljaju e, prepreke, trgovinske prepreke u tom dosjeu nije predviđen legislativni rad na tome ali vjerujem da bi to bilo bitno za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta pod pravednim i socijalno prihvatljivim uvjetima. Vidim inicijativu 11 zemalja koje su već predočile tu e, izjavu, tu deklaraciju u komisiji, osobito povjereniku Vucu, one se žale na administrativne prepreke koje nadilaze postojeće zakonske propise, pa ako to bude na dnevnom redu mi ćemo o tome razgovarati i pokušat ćemo izraditi pravila kako bi se to reguliralo u svim europskim zemljama. To je sve što mogu reći o toj temi u ovom trenutku. Što je bilo sljedeće? Postavljeno je pitanje o Dunavu. Pa ni to nije na dnevnom redu, ali postoje pravila koja reguliraju prijevoz Dunavom. Osobno smatram da je Dunav E, odnosno korištenje Dunava da daje veliki potencijal za prijevoz tereta. To je jedan od načina kako se roba može od Konstance prevoziti sve do Bratislave. Pa eto, to je sve što mogu o tome reći. Postavljeno je i veliko pitanje o turizmu.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 turizam mm, u stvari baš i nije u nadležnosti Europske unije, ali mi pospješujemo rasprave i kao što je rečeno e, putem foruma koji se organizira u Bratislavi e, iznose se novi izazlovi. E, Slovačka daje 2,6% BDP-a Eh, iz turizma, a za razliku od Austrije koje to iznosi 10% BDP-a, dakle mi tu ozbiljno zaostajemo. Turizam je sada nešto što pokušavamo sagledati iz druge točke gledišta, ne možda graditi hotele, već e, se fokusirati na izgradnju infrastrukture skijališta, e, biciklističke staze, plovne putove što bi privuklo turiste, a onda će hoteli e, nastati, izgradit će se jer će poduzetnici vidjeti šansu pa će htjeti graditi hotele. Evo, postavljen je niz pitanja o ICAO. Mislim da za vrijeme svog predsjedništva imamo jedinstvenu priliku e, doista sklopiti sporazum e, o tome u listopadu ove godine. Ne, e, raspon tema neće biti tako širok kao prije tri godine, a glavna tema bit će smanjenje emisija. Na taj način ćemo maksimalno podržavati pregovore. Jednu stvar bih naglasio, ona je možda malo smiješna, broj aviona koje imaju domaći operateri, odnosno subjekti u Slovačkoj je nula mi možemo tu biti vrlo e, otvoreni, dakle nemamo tu nikakve vlastite interese. I nadam se da će ishod pregovora e, biti dobar i zadovoljavajući. Što je sljedeće? <laughs> Ovo je puno, puno pitanja, previše. Postavljen je veliki broj pitanja o agenciji EASA. Za vrijeme svog predsjedništva mi ćemo se usredotočiti na reviziju uredbe o EASI. Postoji puno toga što se odnosi na sigurnost, također dijeljenje iskustva i stručnog znanja o ranom upozorenju, informacija o područjima gdje su sukobi, e, također e, bespilotne letjelice su ozbiljna tema u zračnom prometu, to su stvari na koje ćemo e, staviti težište kako bismo postigli opći pristup do kraja svog mandata. Eto, to je toliko koliko mogu reći danas, da vidimo ima li još nešto. Postavljeno je jedno zanimljivo pitanje, postavila ga je gospođa Meissner o zelenoj energiji i energetici. Ja sam se prije transporta bavio energetikom, e, osobito u sektoru nuklearne energije. Dakle, kada je riječ o zelenom transportu, o zelenoj mobilnosti, naravno ja osobno podržavam e, da električna e, struja za pokretanje vozila dolazi iz obnovljivih izvora, e, imati e auto u garaži, solarni sustav na krovu e, pumpa, to je pametno rješenje za gradove, e, to radim ja osobno i to je nešto što možemo učiniti za svoj okoliš za čisti zrak, za našu djecu i za našu planetu. To su male stvari koje možemo postići mijenjanjem svog mentaliteta i ponašanja. Dakle, u potpunosti se slažem da zeleni transport se mora temeljiti na obnovljivim izvorima energije. Mislim da sam sada pokrio većinu tema. Da, još je bilo jedno pitanje od Karima Delija o izazovima kolaborativnih poslovnih modela, o novim uslugama. Mi podržavamo nove modele, nove, eh, nova poduzeća, eh, cijenimo nove ideje u poslovnom svijetu. Naravno moramo uskladiti pravila i spriječiti neke nepravične prakse, dumping. Potrebna je bolja koordinacija između lokalnih e, tijela i malih e, poduzeća. To je neophodno. Dakle, evo, to je manje više sve. Puno vam hvala na pozornosti, hvala što ste me pozvali i mi ćemo učiniti sve da bismo dobro surađivali s Europskim parlamentom i kako bismo našli rješenja koja će biti na dobrobit građana Europske unije. Puno vam hvala na pozornosti. Nochmal ein herzliches Dankeschön. Još jednom hvala lijepa i s naše strane na vašem dolašku. naravno da vam želimo sve najbolje. I znamo da je najbolje primjerom nešto pokazati. Vi kažete da dolazite biciklom na posao i Violeta Bulls kao ministrica je to isto tako radila. Mi vas u tome svakako podržavamo. E, mi vam želimo sve najbolje. Znamo da je teško, ali vam to želimo za pregovore s vijećem i za ovo ovaj sljedeći semestar predsjedništva Slovačke vijećem. Hvala vam lijepa, hvala lijepa. Ja ću sad otići sa ministrom na e, konferenciju za tisak i zbog toga će e, moj dopredsjednik, e, gospodin Dominik Rike, sada preuzeti predsjedavanje. U redu. Bilo bi dobro kada bismo se mogli vratiti na posao. Samo pozdraviti one koji odlaze. Već malo kasimo pa ćemo pokušati ubrzati. Radit ćemo sada o uredbi vezano uz nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sustavnih dijelova i zdravstvenih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila. Kao prvo ćemo saslušati komisiju. Predajem riječ gospođi Šiškovi iz komisije. Ona će nam predstaviti tu uredbu koju smo malo prije zaprimili i onda ćemo predati riječ izvjestiteljici Karimi Deli i izvjestem u Sjeni. Imate riječ u ime komisije, izvolite. Good Dobro jutro i hvala vam na pozivu na sastanak odbora. Vrlo kratko ću prikazati e, uredbu, a moj kolega će govoriti o samim detaljima prijedloga e, kojeg je iznijela komisija želim naglasiti nekoliko e, točke vezano uz ovaj tekst. Kao prvo, koji nam je cilj? Želimo se pobrinuti da tržišta koje se stavljaju na tržište, da vozila koje se stavljaju na tržište nisu samo e, sigurna, vezano uz okolišne performanse i sigurnosne performanse, već da se sva pravila primjenjuju na jednak način diljem Europske ne samo da se ta pravila primjenjuju, već isto tako i da se ta vozila nadziru na jednak način od strane nadzornih tijela. I na posljedku, ali ne najmanje važno, želimo da se zakon primjenjuje diljem 28 država članica. Imamo centraliziran sustav koji ćemo se držati i stoga e, je naš cilj da se svih 28 država članica pridržavaju svih prava. Ono drugo što želimo naglasiti je za ovaj sustav, kakav je uspostavljen već niz godina, je bio dobar sustav, učinkovit sustav, ali je sad vjerojatno došao do granice mogućeg i zbog toga je ovaj prijedlog komisije dosta opsežan. No, unatoč tome, želim reći da se ne odvajamo od glavnog načela da će sustav ostati decentraliziran. Imat ćemo jednu agenciju za homologaciju vozila za koju smo se odlučili, objasnit ćemo zašto je tome tako. Mi smatramo da je najbolje kada države članice se brinu o primjeni pravila, ali ako želimo zadržati arhitekturu, strukturu sustava kakav je sad, onda trebamo se pomenuti da su pravila dobra, da su institucije su tako dobre i da funkcioniraju. I zbog toga smo sagledali tri bloka koje su važne za homologaciju vozila. Pogledali smo pravila koja su trenutno na snazi za stavljanje vozila na tržište, uvodimo jedno novo poglavlje vezano uz nadzor tržišta, dakle vezano uz pravila koje će nam omogućiti da provjerimo ispunjavali vozila koje su na tržištu pravila e, za koja su odobrena i e, kao zadnje e, uveli smo nadzor od Europske komisije. To je novo rješenje, ali smisao toga je to da se na homologan način primjenjuju pravila u svim državnom članicama. Zatim još jedna točka koja se vrlo često javlja u raspravi tiče se samog razloga zbog kojeg smo pokrenuli ovu reformu. Ja želim jasno reći da mi već od 2011. godine radimo na ovoj reformi homologacije vozila. Dakle, tu se ne radi o skandalu s Volkswagenom ili o kriznoj nekoj situaciji zbog koje smo krenuli preispitivati naše sustave za homologaciju vozila. Mi smo već puno ranije krenuli sa tim razmišljanjem, ali Volkswagen ipak uspio utjecati na taj proces tako što smo otišli još i dalje u traženju najboljih rješenja i tako što smo bili brzi. Dakle, postoji jasna poveznica sa aferom sa Volkswagenom, ali želim jasno reći da je Europska komisija već je prije bila svjesna da se taj sustav treba preizmijeniti. I prije, dakle, afere s Volkswagenom. Zatim, e, pitanje hoće li taj novi sustav e, uspjeti onda izbjeći takve afere. Pa, Dolazi do zločina stalno i taj sustav svakako nije podnosi otpora na zločine, ali imamo zaštitne mjere s kojima se pobinimo da varanje se ne isplati, s kojima imamo odvraćajuće mehanizme, jer će jednostavno biti preriskantno eh, odstupiti od pravila i ne pridržavati se zakona. Zadnju primjedbu koju želim iznijeti je da je vrijeme vrlo važno. E, ovo je tehnički dosije i znamo da će biti potrebno određeno vrijeme da se radi na njemu, ali ipak tu se govori o pravilima i propisima koje jako brzo trebamo početi primjenjivati, jer tu se radi o vozilima koje su danas već na tržištu, koje će sutra naći isto tako na tržištu i moramo se pomijeniti da ne postoje nikakvih manjkavosti u sustavu homologacije vozila i zbog toga mi tražimo da se s ovim krene raditi što prije. Europska komisija vam je na raspolaganju. Ja ću se zaustaviti ovdje, a moj kolega će proći kroz sam sadržaj prijedloga. Hvala. Hvala vam lijepa. Ja ću vas pokušati provesti kroz predivan svijet e, europske homologacije vozila. Kao što smo čuli, imamo prijedlog koji je pred vama gdje se bavimo sa homologacijom vozila, ali što je to zapravo, što je homologizacija vozila? E, kategorija vozila, to je kategorija vozila koje dakle, imaju jednake karakteristike koje možemo okupiti. Primjerice, sedan ili neka druga vozila, sve ih možemo okupiti kao jedan tip vozila i on se onda odobri kao takav u cijelosti homologacija vozila u Europskoj uniji tiče se procesa gdje se dakle vozila prethodno ispituju i zatim mogu se staviti na europsko tržište. Imamo odredbe o e, sukladnosti proizvodnje, što znači da proizvođač mora proizvesti ta vozila sukladno sa homologacijom. Dakle, taj proces homologacije vozila, s njime se provode ispiti uz pomoć tehničke službe. I to ili na, e, u pogonu proizvodnje ili u tehničkoj službi. Zatim se izrađuje jedno tesno izvješće koje se šalje nadzornom tijelu za homologaciju vozila koji izdaje odobrenje. A to odobrenje je, dakle, to su ta vrata za ulazak na tržište Europske unije i to je nešto što e, priznaje onda sve države članice Europske unije. Na idućom, idućem slajdu imamo jedan pregled, ova, slova su možda premala, ali ovo je ukratko taj proces. Kao prvo se dakle automobil dizajnira, onda se testira i izdaje se odobrenje i kada se onda proizvede, onda naravno postoje pravila vezana uz sukladnost proizvodnje. Glavna pitanja koje pokriva homologacija vozila na zemlji Europske unije su zahtjevi e, za općom konstrukcijom automobila, zahtjevi vezani u sigurnost, okolišni zahtjevi i e, provjere dokumentacije. Kod provjere dokumentacije se radi o dimenzijama vozila, dakle što proizvođač kaže, kolika je dužina i širina vozila, koliko je težina i tako dalje, ali su tako postoje neke obavezne e, vrste dokumentacije poput dokumenta o sukladnosti sa proizvodnjom. To sve treba provjeriti, to sve treba biti u redu i treba se temeljiti na odobrenju i onda se izdaje dozvola u državi članici. Evo opet još jedan slajd koji nije jako čitljiv. Imamo okvirnu direktivu u sadašnjem obliku koja sadrži niz vrlo važnih e, akata iz e, komitologije. Primjerice imamo cestovnu sigurnost, imamo Euro 6, Euro 5, imamo sigurnost e, pješaka, imamo sigurnost motora na vodik. To je koncept kojeg smo prenijeli i u novi prijedlog. Opet, ne baš jako čitljivo bojim se za vas, ali tu stoji da kao što moja kolegica objasnila, već dugo radimo na tom prijedlogu kako bismo ojačali sustav. I to stoga što smo primijetili da je kvaliteta tehničke službe u padu i da je došlo do e, različitih pravila za e, proizvođača automobila, isto tako do razlika u funkcioniranju nadzornih tijela. S našim prijedlogom želimo e, zajamčiti neovisnost i kvalitetu e, testiranja homologacija vozila. Želimo ojačati sustav homologacije vozila tako što ćemo uvesti e, jednu upravljačku funkciju sa razine Europske unije i isto tako ćemo uvesti učinkovite propise za nadzor težišta, Tu je naglasak na učinkoviti propisi. Koje su ciljevi? Pa ciljevi prijedloga su sljedeći. Želimo nadopuniti trenutne zahtjeve za homologaciju vozila sa zahtjevima za nadzor tržištem. To smo i uspješno učinili u prošlosti za kategorije L i kategorije T. To su um, vozila i motori. I kada to radimo, onda želimo uvesti i više harmonizacije za neke procedure koje trenutno pokrivaju nacionalni propisi, ali mi bismo to htjeli staviti na europsku razinu kako bismo primjerice proizvođačima olakšali sam postupak, ali isto tako i pojedincima. I naravno, ono što je ključno je da ispravimo trenutne manjkavosti u sustavu. Koji je oblik? Imamo uredbu umjesto direktive, ali mi predlažemo strukturu koja se u potpunosti se temelji na trenutnoj okvirnoj direktivi iz 2007. godine pod brojem 46. U velikoj mjeri smo e, postojeće anekse prenijeli u novi prijedlog, ali imamo dodatno uvođenje primjerice zahtjeva za e, popravak i održavanje. To već imamo za Eh, Euro 5 i 6 što se tiče emisija, ali sad to želimo i uključiti u onaj okvir gdje to sve spada. naravno eh, popravak i održavanje ne tiče se samo emisija, već su tako i popravka i održavanja i drugih eh, sastavnih dijelova vozila poput brisača ili vrata vozila i tako dalje. Dakle, nešto dosta jednostavno. Budući da prenosimo anekse kao što smo učinili u protekloj direktivi, postoji i e, potreba da vas zamolimo da nam date e, pravo da izmijenimo te anekse, da ih prilagodimo trenutnom tehnološkom napretku. Na ovom slajdu i nadam se da ćete to imati prilike počitati kada dobijete e, isprintani dokument, možete vidjeti što tražimo. Nazor tržišta slično i uredbi o motorima i poljoprivrednim vozilima na temelju postojeće uredbe e, iz 2008. godine pod brojem 765. Tu imamo dakle razne vrste interakcija između e, tijela za izdavanje homologacije tržišta i tijela za nadzor tržišta. Zatim sljedivost i pojašnjenje odgovornosti e, od strane ekonomskih e, dionika. I e, zatim imamo klauzule o zaštiti i o opasnim proizvodima. Sustav homologacije vozila ćemo popraviti, a kako to? pomoću neovisnosti, zato što želimo strože zahtjeve e, za imenovanje tehničkih službi i nadzornih tijela za homologaciju vozila. Želimo i neovisno financiranje tehničkih službi kako bismo prekinuli tu vezu između onih koji proizvode i onih koji testiraju vozila. Vrlo važan aspekt je e, uzajaman nadzor, dakle tehničke službe i e, tijela za izdavanje odobrenja za homologaciju vozila E, sve zajedno sa komisijom provjeravati međusobno e, svoj rad. Mi mislimo da je to dobro i da bi mogli imati i jednu jedinstvenu europsku agenciju u tu svrhu, jer nam je potrebna mreža, ali nam je potrebno i dobro polaganje računa. To znači da ćemo isto tako uvesti e, rok od pet godina za odobrenje vozila Zašto je to potrebno? Pa zato što, vjerovali to ili ne, imamo danas nova vozila e, koja ulaze na tržište, a koja je zatemeljena odobrenjima koje su dobili od prije 20 godina. To je moguće zbog današnjih rupa i to će sada biti ukinuto. Imaćemo ćemo 5 godina valjenosti. Zatim isto tako E, imat ćemo više jasnoće po pitanju pristupa softveru vozila, tu, ta jasnoća danas ne postoji, ali sada tu jasno kažemo da e, tehničke službe i tijela za homologaciju vozila moraju imati e, potpun pristup softveru vozila. Da, za, nadalje više transparentnosti podacima za homologaciju vozila, za treće strane koji testiraju vozila, primjerice kada se radi o nekim tijelima za okoliš, oni mogu isto tako testirati vozila i vidjeti napredak. I zatim imat ćemo isto tako i e, vrlo detaljne e, obveze e, za reviziju i izvještavanje i to transparentnu reviziju i izvještavanje od strane država članica Od danas nemamo zapravo saznanja o tome kako se odvija homologacija vozila na razini država članica. Zatim isto tako trenutno nije moguće da Europska komisija izvodi nadzor tržišta mi želimo moći povjeravati probleme sa sukladnošću i zato ćemo uvesti jedan forum za provedbu europskog zakonodavstva. Zatim želimo imati e, zaštitne klauzule e, Europske unije kako bismo e, izbjegli protekcionizam na tržištu i želimo imati sankcije, primjerice 30 tisuća eura po prodanom vozilu. Zatim želimo imati jasne zahtjeve za komponente i za tehničke jedinice na tržištu Europske unije, zatim e, tražimo isto tako e, moguće proširenje malih serija Europske unije na druge kategorije vozila i želimo pojednostavljenje e, procedure za vozila koja se uskoro neće više proizvoditi, to će biti valjano diljem Europske unije. To bismo htjeli napraviti dakle, na temelju europskog zakonodavstva, a nacionalnog. To vam daje pregled nad e, tekstom uredbe. Imamo čitav niz članaka sa svim bitnim promjenama koje predlažemo. E, to je vam dajemo na razmišljanje. I zatim isto tako e, anekse, kao što sam već objasnio, prenosimo. Prenosimo zato što ne želimo promijeniti E, okolnosti za e, proizvođače vozila. Ne želimo imati stroža pravila za proizvođače, već želimo da se poboljšaju dakle, tehničke službe, e, tijela za homologaciju vozila i da se poboljša upravljanje od strane opslunije kako bismo se pobrinuli da ako nešto pođe po zlu, primjerice kako je bilo sa aferom Volkswagen, da možemo provjeriti stanje i djelovati po tom pitanju. Nekoliko ključnih e, odredbi, to ću kratko proći kroz to. Primjerice uvoznici moraju naravno štititi zdravlje i sigurnost e, potrošača, ali moraju isto tako i istražiti i voditi e, registar pritužbi a proizvođači moraju objaviti javno podatke e, koje su potrebne za provjeru sukladnosti od strane trećih država. Dakle, primjerice za neke vrste testova potrebni su određeni parametri vozila kako bi se mogli testirati u realnim uvjetima. Trenutno se ti podaci drže e, kod proizvođača, a mi tražimo da se oni objave javno kako bi e, tijela mogla imati tome pristup države članice, pa prema našim e, prijedlozima one mogu odbiti vozila koje nisu, sukladna. To vam je možda čudno čuti, ali to danas nije moguće. To je dakle isto tako važno za države članice e, da imamo tu mogućnost kako bi države članice gdje se voze primjerice dizel, automobili koji nisu sukladni, kako bi one mogle djelovati. Što komisije, Također su nam potrebne eh, ovlasti za provedbu zakonodavstva kako bi mogli ograničiti, suspendirati ili povući eh, imenovane tehničke službe. Trebamo moći eh, vršiti provjere i tražiti polaganje računa i trebali bismo moći isto tako izdati sankcije u smislu novčanih globa. Ovdje imate dalje informacije koje su e, vezane uz naš prijedlog, imate e, linkove vezano uz internetske stranice jer smo objavili informacije. Hvala vam na pažnji i gospodine e, predsjedniče, vraćam vam riječ. Hvala vam. Hvala vam na ovom izlaganju. ćemo da će to biti dulje izlaganje, ipak imamo više od 200 stranica, imamo više od 99 članaka, dakle to je izuzetno tehnički dosije i mislim da će zahtijevati dobar rad od strane izvjestitelja. Tražit ćemo samo sada prve utiske naših izvjestitelja. Mislim da još ne možemo zatražiti baš precizne komentare. Naša izvjestiteljica eh, Karima Deli ima kao prva riječ nekoliko minuta. E, mislim da smo malo stisi s vremenom. Biću brza. Vrlo mi je drago što imamo e, ovom prilikom raspravu u odboru. E, rokovi sa dokumentom su bili malo nejasni u prvom mjeseci, ali ja u svakom slučaju se zalažem za to da što prije ojačamo ovo zakonodavstvo jer u tom tekstu postavljamo neka osnovna pitanja. Vi ste podsjetili na to, dakle radi se tu o kakvoći zraka, o borbi protiv klimatskih promjena, o sigurnosti e, vozača automobila, ili su tako i o zaštiti potrošača. No prije svega mislim da se radi o tome da se povrati povjerenje potrošača e, vezano uz tu industriju e, s kojom se loše upravljali. Imali smo i aferu s Volkswagenom. Dakle, dosta toga se očekuje od tog teksta. Istodobno imamo i rad odbora EMIS, dakle istražnog odbora koji se bavi isto tako cijelom tom tematikom. Ja bih evo sada rekla da nam Turska komisija iznosi neke konkretne prijedloge za izmjenu. E, vidimo da žele nadzirati cijelo tržište Europske unije jer danas e, situacija nije harmonizirana i to je doista problem. Primjerice, nakon ofere s Volkswagenom e, vidjeli smo da su vozila povučena u 2015. godini iz Njemačke, a morali smo čekati do veljače 2016. da se to isto napravi u Francuskoj, e, zatim proizvođači su zapravo na dobrovoljnoj osnovi e, izrađivali svoje planove o e, uklanjanju vozila sa tržišta i to ukazuje na to da su nam potrebne bolje prakse. Vi ste se odlučili da ćete malo bolje objasniti e, ulogu tehničkih službi naspram proizvođača. Dakle, to postavlja sljedeće pitanje. Može li tehnička služba biti istodobno i proizvođač? Može li tijelo za homologaciju vozila biti istovremeno i tehnička služba? To su ta pitanja. I vidimo da doista moramo pogledati prirodu svak nekog eh, subjekta jer postoje sukob interesa i to smo i vidjeli na temelju afere Volkswagena. Što se tiče homologacija vozila, Europska komisija želi tu jačati svoju sposobnost nadzora. Traži se i jedno središnje europsko tijelo koje je potrebno, ali to treba još nadalje definirati, dakle koji će se to oblik koji će to oblik eh, zauzeti i u kojim rokovima. Ja kao izvjestiteljica vam želim reći dva velika načela na kojima ću inzistirati e, tijekom cijelog rada na ovom dokumentu. Kao prvo treba inzistirati na pitanju neovisnosti i transparentnosti i to e, tijekom čitavog lanca homologacije vozila. Ne želim da nakon što razradim ovaj dokument da jedna država članica e, može na pristan način izdati odobrenja za homologaciju vozila i bojim se da bi to moglo dovesti onda kasnije do problema. Dva glavna cilja vezano uz to izvješće. Ja želim okoliš staviti na jednaku razinu važnosti kao i sigurnost. Danas kada postoji eh, airbag koji ne radi ispravno, onda tražimo od proizvođača da sve riješi kada e, dođe do nekog defekta, a kada se radi o okolišnim utjecajima onda bi tu trebali postupati jednako. Jer znamo da imamo koncentraciju e, NOx-a i znamo da postoje dakle, koncentracije tih plinova koji se zadržavaju prije svega još uvijek unutar vozila i da su jako štetni za same vozače, a da je zagrođenje, naravno opće prisutno. Imamo i 600 tisuća e, smrtnih slučaja e, kao posljedica i toga, ali isto tako i problema sa sigurnošću i toga moramo djelovati. Isto tako tijekom testiranja e, moramo vidjeti što rade i u Sjedinjavačkim državama. A američki nadzor tržišta je uspio otkriti aferu s Volkswagenom. Dakle, nije se to dogodilo u Europi, već u Sjedinim američkim državama. U sljedećem američkim državama imamo centralizirano tijelo, neovisno tijelo za to, koje ima vlastite laboratorije, e, može vršiti vlastite laboratorije. Ima 100.000 milijuna eura proračuna u tu svrhu. Također imaju sustav e, pozivanja na red sustav sankcija koji je mnogo više detalja nego u Europskoj uniji i stoga vas pozivam da to pogledate i da pogledate što kaže Europska agencija za okoliš i zdravlje na afetu s Volkswagenom. To izvješće bi trebalo dasati snažan signal da Europska unija ima tu ulogu prema europskim građanima vezanim uz pravo potrošača, vezanim uz zdravlje, ali isto tako vezano uz sigurnost. I možda bi to izvješće moglo isto tako utjecati na rad odbora EMIS. Trebamo biti ambiciozni, trebamo biti konkretni i nadam se da ću sa izvjestvima u Sjeni sa suizvjestiteljima imati uh, taj potreban lan i da ćemo se osvrnuti na to i na aferu s Volkswagenom. Hvala vam na pažnji. Hvala gospođo izvjestiteljice. Riječ imaju sada izvjestitelj u sjeni. Molim vas, pridržavate se go vremena od dvije minute, jer ćemo biti ozbiljno u problemima sa vremenom. Werner Kuhn u ime Pučana, izvolite. Hvala lijepo Dominik, hvala komisiji, hvala gospođi Deli. Evo odmah da vam kažem unaprijed mi bi trebali u odboru TRAN razgovarati intenzivno o tehničkim detaljima. A INK osim toga ima i druga zadaća. A sad eh, odobravanje novih eh, vozila i njihovih prikolica, odnosno homologacija, to je glavna tema ove uredbe koja je pred nama. Ali i periodične tehničke kontrole, odnosno čitati paket, to kao dio onog važnog paketa kojeg smo pokrenuli, to su bitne stvari. Pri tom prioritetna je jasna sigurnost, a homologacija novih vozila počinje, da tako kažemo, već s time da pobrinemo da su relevantna tijela neovisna. To je naime bitno, ali sad ako imamo jednu uredbu sa 400, više od 400 članaka i više od 100 i Eh, ne znam koliko stranica provedbenog teksta, onda je to jako komplicirano. Pa mislim da bismo zajedno s komisijom i vijećem trebali ovaj tekst malo simplificirati i skratiti. Zatim osobine, osobna vozila, koje mjeri su dimenzije, kako izgledaju, da li je motorno izgaranje i tako dalje. I da li je to sve skupa, imamo elektronsko vožnje, da li je to sve na najvišoj razini. Mislim, bitno je naravno da se mogu tehnički propisi i tehnički standarde ispuniti, pogotovo oni kad e, imamo emisiju, kad se mjeri emisija 30 mg CO2, recimo ne smije biti više emisije po kilometru ili 0,4 onih drugih ostalih stetnih čestica po kilometru. To znači da nam trebaju zaista tehničke predovjeti za one uvjete tijekom vožnje u realnim uvjetima na terenu, a ne u laboratoriju. U Njemačkoj imamo neovisne institucije koje to potvrđuju, prema tome moramo se potvrditi i da tehničke, dakle ne samo nadležna tijela da su neovisna, nego da su nam i tehničke službe koje e, to provode same kontrole, da i one budu neovisne. Ali to smo već mi riješili onim dosadašnjim zakonodavnim paketima i ne trebamo to na novo mijenjati. Ja se veselim budućoj suradnji i diskusijama. Hvala. Hvala lijepo. Gospodine Kuhn. Gospođo Grapini, izvolite. Hvala lijepo. Mislim da je, možemo samo pozdraviti što je to format promijenjen i što je od direktive to prebačeno u formu uredbe. To je apsolutno u redu. A sada rok od pet godina je bio dugi rok. Pet godina je prošlo. A budući da je pet godina prošlo, onda bih se sada izravno obratila komisiji i pitala pa kako onda se može dogoditi da imamo takve ogromne greške koje prolaze ili manjkove, kako god hoćete, kao što recimo sve ovo što je kod Volkswagena prošlo, a da nitko ništa nije rekao prije. Dakle, mislim da bi trebali unutar uredbe predvidjeti i mogućnost odbijanja. Jer vidite, apsurdno je da zemlja članica nema mogućnost da odbije homologaciju vozila koja nisu usklađene i nisu sukladne pravilima. Dakle, certifikat odobrenje i tijelo koje izdaje to odobrenje, taj certifikat, mora imati i tu mogućnost. A nadalje, ne bi ta relevantna tijela trebala zatrpavati nepotrebnom birokracijom. Mora se razjasniti ne samo njihov neovisni status, nego i način i procedura da budu što jednostavniji i što svrsishodniji. U vozilima postoji softver, kao što dobro znamo. Taj softver obavještava voditelja vozila na engleskom, ako pa nešto recimo utvrdi da se ne događa u prometu na cesti. Ali za sada je to samo engleski, a mi smatramo da se ne smije to samo na engleskom obavješćivati i da bi se to trebalo isto kod homologacije uzeti u obzir i drugi jezici. Dakle, ono što je naš glavni cilj u svemu tome je zaštita života i sigurnosti potrošača i, i vozača. Prema tome, oni koji prodaju i stavljaju na tržište nesukladna vozila, oni trebaju biti i sankcionirani, jer time direktno ugrožavaju sigurnost ljudi. Mi se veselimo daljnje suradnje sa izvjestiteljicom, želimo ovdje postići jednu pravi balans, ali želimo zaštititi kako s jedne strane ljude, to je prvenstveno, tako i tržište. Ja sam inače i u odboru IMKLA gdje isto pokušavamo stalno naći tu, taj, tu ravnotežu između sigurnosti ljudi, sigurnosti okoliša, ali i olakšavanja funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Ovo je vrlo važno područje koje trebamo regulirati. Nadzor i prevencija tu igraju vrlo bitnu, fundamentalnu pače ulogu. Hvala lijepo. Sljedeći govornik sam ja. Ja ću biti vrlo brz, budući da nemam puno vremena. Kao i svi ostali nazočni, ja sam zaista začuđen, zatečen, što ovdje postoje paralele s odborom IMISA koji isto radi na tom. Izvjestiteljica isto spada u to. Iznenađujuće, doista, kad vidimo da rad tog odbora de facto određuje način na koji ćemo pristupiti ovoj uredbi. Komisija je bila vrlo fair što je rekla da je ustanovljavanje tog odbora nakon Volkswagen, nakon što je izbio skandal e, s Volkswagenom ubrzao čitav rad na ovom dosijelu. Jer pokazalo se da ovaj sustav do sad nije funkcionirao. U direktivi je bilo ogromnih lakuna, velikih praznina i nedorečenosti zakonskog teksta, recimo kod same neovisnosti nadležnih tijela, kod proizvođača, ali i kod načina kontroliranja. Prema tome, uredba kako je sada sastavljena taj prijedlog teksta doista pokušava e, regulirati i riješiti sve te nagomilane i povezane probleme. I to ne na kraju lanca kada je i okoliš zagađen, nego više unaprijed, više preventivno i naravno s perspektive sigurnosti. Svi involvirani u industriji, zemlje članicama, u komisiji, u nadzornim tijelima su zapravo ovdje izloženi velikim iskušenjima. Jedan od problem koji se, jedan od problema koji je trebalo regulirati ovim uredbom bilo je da ne postoji samo jedna supranacionalna nadležno tijelo koje izdaje odobrenje. Naime, kad kad imamo velikih razlika među zemljama članicama, njihovim sustavima, kriterijima i standardima i to treba izjednačiti. Ali o tome, mislim, to još ima posla. A isto tako trebamo vidjeti kako će se i sustavi inspekcija i kontrola e, stupnjevito pojačavati Dakle, ta, to gradiranje isto treba riješiti još, kao što je rekla i naša izvestiteljica gospođa Deli. Zatim, treba biti puno, puno prisutniji na tržištu e, vozila i kao i kod proizvođača i njihovih dobavljača. Ne bi me čudilo kad bi u medijima, ali i tijekom rada odbora EMIS puno toga izašlo na vidjelo što bi još dalje otežavalo naš rad. Ne bi me čudilo, dakle moramo s tim računati. Hvala sada gospođa Hartman, za zelene, gospođa Kilenen. Za ne zelene, nego za goje, za ljevicu. Mislim da mogu samo reći da je cilj bilo veća zaštita ljudskog zdravlja, ljudske sigurnosti, jer vidite mi danas Uglavnom tražimo bolju zaštitu za tržišta, novac i industriju, a ne za ljudska bića i za njihovo zdravlje. Prema tome, mi u običajnoj situaciji imamo zapravo i dobre zakone i dobru regulaciju, ali jednostavno ne radimo dovoljno na tome da na pravi način i provedemo one zakone koje imamo. Stoga nam treba i više transparentnosti u čitavom sustavu. I treba nam jedan otvoreni sustav testiranja kako bi svi znali na koji način se vrše testiranje, kako to ide. A mislim da inače imamo čak i previše operatora koji provode te testiranje. Mogli bismo raditi na tome da dobijemo bolju regulaciju zakonsku i da pri tome se pozabavimo manje zaštitom motora, jer očito se to događa, a više opet zaštitom ljudskih bića. To je ono što sam ja naučila u odboru ENVI, otkako zadnjih mjeseci s njima surađujem. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A još su se drugi javili za riječ. Izvolite. Gospodin Van de Kampe. Hvala lijepo. Kao što su neki kolege već i rekli, i ja sam isto tako član odbora IMIS i ujedno naravno govorim u ime nas o ovoj industriji. Mi smo inače cijelom sektoru automobilske industrije kao pučani generalno vrlo naklonjeni kao izvor inovacija, ali i velikom zapravo motoru koji zapošljava ljude u društvu. Međutim, što smo mi otkrili? Da se razne stvari događaju u tom sektoru i da je to jasno uvijek ovisi o tome u kojoj mjeri su relevantna tijela koja izdaju, koja vrše kontrole, testiranje, izdaje potvrde, neovisna. Jer e, ovisno o toj neovisnosti će to i proći što se događa. E sad ova naša radna skupina koja je osnova, mi smo, smo se već dogovorili o o budućnosti smo postavljali pitanje. Evo, mislim, vidjeli smo na vašem popisu da predviđate, delegirate pravne akte na kojima bi parlament trebao i dalje sudjelovati. A zatim imate i predviđeno nešto za provedbene, dakle, pravne akte. Sad se pitam koja je zapravo kontekst i u kojoj e, kako, kako ste to povezali, koja je vaša koncepcija, kako mislite prići s takvom vrstom akata Eh, jednom reformiranju ovih relevantnih tijela za kontrolu i inspekcije. Hvala lijepo. Sada kolega Ertug. Da, moram zapravo priznati da čitav taj kompleks tema istražni odbor za ovaj skandal sa ispušnim plinova u Volkswagenu, da nakon svega toga smo među vremenu se već iskristalizirala jedno jasno stajalište prema svemu tome i imamo ga, vrlo jasno stajalište, pa ću ga i iznijeti. Naime, mi smo jako razočarani kako je Europska komisija u cijelom tom e, skandalu postupala, isto tako smo razočarani načinom na koji se Europska komisija ponaša i unutar tog istražnog e, odbora. Evo, mislim, ova kolege koje danas zastupaju komisiju mogu osobno, ne moraju imati nikakve veze s tim, ali eto, zastupaju komisiju. Ja, vjerujte, ja nisam jedini u našem ime odboru koji smatra da je komisija pokušava se maksimalno izvući i ne preuzeti nimalo odgovornosti odgovornosti sve što više može toga sa sebe svaliti. Prema tome, cijenjeni kolege, predstavnici komisije, ja imam pitanja. Ja sam jako pazio kod onih slajdova kad ste govorili o jasnoći, pristupu boljem, o širokom recimo sudjelovanju zemalja članica, ali s druge strane i o sankcijama koje treba uvesti. Pa bi sad moje pitanje bilo kako mislite e, u uredbi broj 15 iz 2017. ste imali članak 7 stavak 1 u kome se formuliralo, a sad citiram, zemlje članice su za pogreške proizvođača ili za njihovo, kada prekrše odredbe ove uredbe, zemlje članice su zadužene za to da odrede sankcije i nametnu ih proizvođačima. Te sankcije moraju biti e, djelotvorne i odvraćajuće. Prema tome, to se mora do siječnja 2009. sve odmah ne javiti, dojaviti do koja su kršenja propisa ove uredbe ustanovljene. Pa sad me zanima u kojoj mjeri su recimo sankcije o kojima vi govorite djelotvorne, u kojoj mjeri su proporcionalne i u kojoj mjeri su odvraćajuće. Mi smatramo da ste vi kao komisija definitivno zakazali, jer ste stalno skretali pogled i zabijali glavu u pijesak trebali ste već odavno pokrenuti jedan postupak za nepoštivanje i kršenje ovih ugovora pred sudom u I sada je moje pitanje vama. Vi niste sudjelovali zapravo ni u prvoj mjeri u radu odbora INES. I moje pitanje je zašto komisija nije ni 2009. djelovala, a sada brojimo već, pišemo 2016. Da niste bili tako pasivni, da niste samo tako gledali i promatrali, nego da ste djelovali, bilo bi sasvim, ja sam uvjeren, da se nijedan koncern automobilski u Europi ne bi usudio učiniti takve stvari kakve je Volkswagen proveo. Prema tome, vi ste odgovorni i vi snosite za to odgovornost. Hvala vam, gospodine Tugija. Sada Inesela Sender ima riječ gracias, presidente. Sí, bueno, en primer lugar, eh, solicitar... Hvala lijepa. Prvo bih eh, zamolila zamolila da nam tu prezentaciju dostavite kako bi to imali u pismenom obliku i mogli se onda još dalje na temelju toga konzultirati. Drugo, ponovno moram naglasiti kako je važan sektor proizvodnje automobilske industrije u Europi, pogotovo nakon svih ovih e, najnovih razvoja događaja i skandala. u nastavku rada u našem odboru, nakon prezentacije u odboru za istraživanje smo mogli sljedeće ustanoviti. Dakle, ja mislim da se tu obraćamo izravno odgovornima, a to su ljudi iz komisije, mi vidimo da je postojala neka vrsta, da kažemo, dosluha upravo jedne suradnje između predstavnika industrije i predstavnika komisije koji su trebali se pobrinuti da se propisi koji su do sada postojali doista primjene i provedu i da se drž rokovi poštuju ali jednostavno je došlo do nekih stvari, možda jednostavno zbog njihova jako dobrog partnerskih odnosa ili koje se nisu na vrijeme dogodile. Pa onda nakon svega se doista pitamo da li su ti službe koje su trebale kontrolirati, vršiti testove, zaista neovisne. Možda nisu morale biti 100% neovisne, ali ipak praktički gotovo toliko. To se vidjelo recimo kod ovih testiranja i tih rezultata i vidjelo se kako su se tu mijenjali rezultati. Od, mislim da mi trebamo postići jedan konsenzus o tome kako, koje metode ćemo u budućnosti koristiti i kako ponovo steći povjerenje da se zna da su te naše kontrole i testovi doista neovisni i potpuno objektivni. Ova kolegijalna revizija je možda jedan, jedna dobra metoda, ali Sada, kad smo izgubili povjerenje u taj sektor, unatoč svoj modernizaciji i svim njihovim suvremenim tehnologijama, onda je pitanje kako se može ta kolegijalna revizija eventualno uvrstiti u jedan legalni okvir i kako, mislim, to treba funkcionirati među tehničkim organizacijama i da li će, da li će uopće biti ta metoda prihvatljiva, odnosno da li će biti dovoljna. Što se tiče sankcija koje ovdje valja definirati, mislimo da doista trebaju djelovati zastrašujuće, jer u tako jednom složenom sektoru prodano vozilo i prodana vozila su samo jedan dijelić čitavog mozaika. U odboru IMIS se još uvijek nadaju odgovoru za evropske građane, potrošače. Vidite, svakog dana nanovo čitamo nove naslovnice o tome kako se industrija, recimo, svoje obaveze prema američkim građanima ispunja, ali pitanje što je u Europi. I vidimo dakle i da i dalje industrija jako dobro surađuje s komisijom pa nas jako zanima šta će biti sa evropskim potrošačima, ko će njih zaštititi i da li će oni imati svoja prava koja će realizirati, jer su i oni oštećeni. Zatim, želim vas podsjetiti i sad nisu Amerikanci ti koji su otkrili skandal, nego Evropljani. Njemački stručnjaci su prvi postavili to pitanje. Problem je bio u tome što su prvo evropski proizvođači bili usred tog e, skandala. Hvala vam, gospođo Hvala vam, predajem riječ predstavnicima komisije na nekoliko minuta. Sigurno ćemo imati dodatnih sasnaka i opet ćete biti ovdje s nama. Ipak e, postavljam su vam neka pitanja pa vas molim brzo za odgovor. Hvala. Thank you very much. Puno hvala. Puno hvala na svim e, komentarima i doprinosima, ja ću odgovoriti na nekoliko konkretnih e, pitanja koja ste postavili i osvrnut ću se na e, neke observacije u vezi EMSA. Prvo, Hvala na svim komentarima koji idu u smjeru osnaženja teksta i e, učinkovitosti teksta. To je upravo ono što komisija očekuje u suradnji između parlamenta, komisija i država članica. Želim naglasiti države članice jer jako važno naći zajednički pristup. E, kada je riječ o traženju najpovoljnijeg foruma, mi ovaj sustav želimo zadržati kao centralizirani, ali ako postoji izbor za proizvođača, izbor e, se mora temeljiti na racionalnim razlozima vezanim uz kvalitetu, kakvoću i učinkovitost rada. E, treba paziti da tehničke službe budu dobro opremljene za obavljanje posla. Kada je riječ o okolišu i sigurnosti, neki govornici su rekli da moramo e, više naglasiti pitanje okolišnih standarda, to je istina. Jasno je da se trebaju ispuniti i tehnički i okolišni aspekti. E, puno pritiska za poštivanje pravila dolazi od samih potrošača i nažalost, a nama je žao da je tako, potrošači su osjetljiviji na pitanja sigurnosti. Znamo da trebamo učiniti bolje i više, ali u konačnici e, proizvodnja na proizvođa dolazi uglavnom iz ponašanja e, iz ponašanja potrošača koji su osjetljivi na sigurnost e, automobila. E, kad je riječ o složenosti, birokraciji, e, velikom broju pravila. Mi ne želimo da ta pravila budu složenija, ona su već složena, ali želimo poboljšati zakon. To ne znači nužno manje pravila. Neki su rekli da bi tekst trebao biti tanji, ali nemojmo se zavaravati brojkama, tekst mora biti jasan, u tom smislu mora biti bolje, nije riječ o dužini i zato mislim da trebamo razmisliti o strukturi teksta. Kada je riječ o e, golemih e, masivnih grešaka, masovnih pogrešaka e, i da tekst danas nije svrsishodan, želim vas upozoriti, nije riječ o tome da se auti masovno povlače ili da masovno ne zadovoljavaju pravilima. Imamo samo jedan slučaj, jedan veliki slučaj koji je dovoljan da nas zabrine i to je istina, ali ovo je fenomen koji je prisutan na svim tržištima, na SAD-u nažalost se to događa stalno. To se događa i sa svim drugim proizvodima. E, problem je imati sustav koji će e, otkriti e, pogrešno funkcioniranje proizvoda i odmah ga opozvati i to je ono na što ciljamo, a ne da se povremeno dogodi da e, neki proizvod nije u skladu sa, e, sa legislativom. E, zatim je pitanje jezika, jezičnog režima, tehnička dokumentacija i odobrenje automobila, odnosno vozila je uvijek na jeziku države gdje se prodaje i to je vrlo jasno. A sada još jedno temeljno pitanje Molim vas, da malo ubrzate jer inače nećemo stići. Da, ova rasprava je duga i složena, to je jasno, ali tu imamo jedan mali problem, to je što kasnimo i nemate više pomremena. Dobro, evo, dozvolite mi još samo jednu minutu, hvala vam. Dakle, sustav u SAD Dakle, nisu e, državna tijela u SAD-u koja su otkrile e, problem nije njihov sustav to omogućio. A kad je riječ o emisu i o sankcijama i da komisija ne preuzima svoje odgovornosti, moram sasvim e, određeno reći da industrija ne sjedi za stolom. E, države članice su te koje izrađuju pravila, ocjenjuje ih komisija, industrija tu ne sudjeluje. I drugo, komisija je preuzela svoje odgovornosti, i odgovornosti su vrlo jasne Komisija postavlja pravila, e, komisija je odradila svoj posao, uvijek se može odraditi bolje, ali odgovornost e, leži jednako na državama, članicama, tehničkim službama, e, tijelima, ali prvenstveno proizvođačima. Pa budimo oprezni, nemojmo govoriti da komisija ne radi svoj posao. Dobro vidim da je suđenje počelo. Evo, samo jednu minutu Ismail, jer nakon toga ćemo zatražiti od Karime da zaključi, onda ćemo promijeniti temu. Pa evo, još jednom mogu pitati. Europska komisija je odgovorna za provedbu zakonskih propisa. Ne možete sad reći komisija i države članice i bla bla bla. Vi ste odgovorni. Ako države članice ne ispunjavaju e, ono što treba, vi morate imati za to postupak. To je problem. Vi to recite svojim kolegama, svojim nadređenima. Europska komisija je odgovorna i vi niste to učinili samo jednom ili dva put, svaki put. E, e, komisija ako nije odradila svoj posao onda predloži novi zakonski akt da to prikrije. Dobro, rasprava, rasprava je dakle krenula i nešto mi govori da <laughs> nećemo ubrzo zaključiti raspravu, ali sada moramo tu stati karima samo u jednoj minuti jednu završnu riječ za danas, ali svakako ne završnu riječ o ovom dosjeu i ovoj uredbi i Europska komisija će imati još prilike izjasniti se, a zastupnici će imati prilike postaviti se pitanja. Karima, izvoli. Želim zahvaliti svim onima koji su uzeli riječ i zahvaliti komisiji. Mislim da će se danas svaki prebacivati krivnju i pitati se tko je odgovoran nakon afere s Volkswagenom. Jedni će reći da su to države članice, jedni da je to Europska komisija. I nakon toga ćemo onda vidjeti što se zapravo skriva iza. Jer da, postoji određen utjecaj industrije e, kada se radi o donošenju propisa Europske unije. Onaj ko kaže da toga nema, taj smatra da smo mi doista glupi. Dakle, ja mislim da sve to treba jasno reći i cilj ovog teksta je taj da kažemo da ne možemo više na europsko tržište gledati na jednu platformu gdje se sve i svašta radi. Kada se netko ne pridržava pravila, kada netko ne nadzire dobro, onda u jednom trenutku treba doći do sankcija. Moj cilj s ovim izvješćem je dakle taj da budemo jako jasni kada se radi o ovim pitanjima, ponavljam, kada se radi o konkretnim prijedlozima, o onome što očekujemo od Europske komisije, što dugoročno očekujemo, što se tiče transparentnosti, što očekujemo po pitanju kontrole. da smo govorili ne o laboratorijskim testiranjima, nego o testiranjima u realnim uvjetima, a to sve da sati jasnu poruku e, europskim građanima. To je da smo mi ovdje kako bismo zajamčili vašu kakvoću zraka, vašu sigurnost, vaša prava potrošača ali smo i suzakonodavci i trebamo im reći da nam ukažu povjerenje. Jer zakonodavstvo koje ćemo staviti na snagu sutra u budućnosti imaju za cilj upravo da im osiguramo prava. imate pravo, gospodine e, predsjedavajući, da smo s ovom raspravom tek započeli. Hvala izvjestajima u sjeni na ovoj vrlo uzbudljivoj e, suradnji. Hvala. Dakle, početkom prosinca ćemo imati predstavljanje izvješća i zatražio bih sada od predsjednika našeg odbora da e, ponovno preuzme predsjedanje. Ja, ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei Srdečno zahvaljujem Dominiku Rikeu na tome što me prekrasno zamijenio. I e, sada ja moram ponovno preuzeti vođenje sastanka jer on je izvjestitelj, jer bi inače bio oboja, a to ne može biti izvjestitelj i predsjednik odbora. Sada se dakle radi o tome da vidimo, ne, to smo upravo napravili, Imamo 18. točku nove mogućnosti za mala prijevozna poduzeća, uključujući poslovne modele koji se temelje na suradnji. To je izvršna vas inicijativa našeg odbora, a izvjestitelj je dakle sam Dominik Rike i stoga mu predajem riječ i molim te reci hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Možda mogu pokušati uštediti na vremenu sliče ovog izvješća, zahvalio bih kolegama koji su izmijenili prvi nacrt izvješća sa 200 nešto amandmana. Započet ćemo sada upravo nakon sastanka ovog odbora s našim radom. Imat ćemo prvi sastanak s vjestljem sjeni. Mislim da uzevši u obzir e, količinu amandmana da ćemo uspjeti naći zajedničko tlo i da ćemo uspjeti obraditi ovu vrlo zanimljivu temu. Jedna preliminarna primjedba je taj da su neke kolege izrazili eh, neke vrlo korisne komentare o turizmu, ali turizam nije sasvim dio ovog izvješća i stoga trebam podsjetiti na ovog izvješća. I mi smo imali izvješće na vas u prije manje od godinu dana na temu turizma i ne možemo sada opet govoriti o turizmu jednom drugom izvješću na vas inicijivu kao što je ovaj. Dakle, to kažem kako bih malo usmjerio našu raspravu. Imamo tu dva aspekta koji se nadopunjuju i koji se nadovezuju. Kao prvo imamo aspekt malih prijevoznih poduzeća, dakle mala i srednja poduzeća za prijevoz ta poduzeća su suočena sa općim e, problemima, s kojima su suočene zapravo i sva mala srednja poduzeća, dakle tu se radi o administrativnom trećenju, o složenosti administrativnih postupaka, o e, nedostatnom pristupu kreditiranju, o podršci za tehnički razvoj, o mogućnostima razvoja, to je nešto što se tiče svih e, malih i srednjih poduzeća. Ali na području prijevoza oni se suočavaju s nekim posebnim poteškoćama. Primjerice, potrebna su nam za ostvarivanje okolišnih ciljeva, ali e, ti zahtjevi su kad kad vrlo teški i vrlo složeni za male srednje poduzeća. Primjerice, jedan obrtnik e, kada je suočen sa okolišnim normama Euro 6 i Euro 5, onda to može dovesti do problema s ulaganjima za to poduzeće ili primjerice e, različiti postupci za pristup tržištu mogu biti složeni i pitamo se koje je mjesto na tržištu za mala i srednja prijevozna poduzeća gdje su oni suočeni ne samo sa globalnom e, konkurentnošću, sa natjecanjem, već i sa vlastitim, kakad nacionalnim i velikim poduzećima koji su im konkurenti. Također postoji ta specifična poteškoća da se usklade sa dakle, drugim e, načinima poduzeća, drugim veličinama poduzeća, isto tako postavlja se pitanje i gradske mobilnosti u prijevozu e, ljudi, ali isto tako i u logističkom lancu. To je nešto što je bilo aktualno trenutno i što predstavlja na neki način kontekst. Zatim imamo nove oblike ekonomije, primjerice kolaborativna ekonomija. Tu treba e, jasno reći da je to nešto što jako doprinosi sektoru prometa. Ta nova, ta nova ekonomija će smanjiti e, zagušenost u prometu, stvorit će se nova radna mjesta, a vjerojatno, ako ne i sigurno, e, će se poboljšati usluga krajnjem korisniku i dakle imamo sveukupno poboljšanje sustava. Ali e, taj novi oblik ekonomije predstavlja i problem tradicionalnoj ekonomiji na području prometa, e, posebice neki aspekti s kojima su suočeni baš sama mala i srednja poduzeća, to je taj šok kolaborativne ekonomije zato što postoje neke organizacije za promet, koje predstavljaju male i srednje poduzeća, postoje i neke velike korporacije e, koje ugrožava nova kolbena ekonomija, postoji prijednost dodatne vrijednosti e, sa područja prijevoza na nove pružatelje digitalnih usluga. I stoga mislim da će to biti sastavni dijelog izvješća o kojem raspravljamo. Treba ipak razlikovati takozvanu kolaborativnu ekonomiju ili socijalnu kolaborativnu ekonomiju koja potrošače stavlja u vezi sa drugim potrošačima, sa e, trgovačkim vrstom ekonomije, gdje se pruža neka usluga nekom potrošaču u okviru općenito e, tržišnog gospodarstva. Imamo dakle te dvije vrste kolaborativne ekonomije i tu ne bi smjeli socijalni i fiskalni propisi biti jednaki. Najvjerojatnije barem je tome tako i o tome ćemo i se raspravljati. Isto tako u toj kolaborativnoj ekonomiji postoji velika razlika u regijama između nacionalnih e, jedinica unutar Europske unije. Mislim da ćemo morati surađivati sa svim izvestama u sjeni kako bismo pronašli jedan općenit europski okvir s kojim bismo imali jasnu viziju i jasne definicije koje će se prihvatiti za tu kolaborativnu ekonomiju i možda bismo mogli tom prilikom savjetovati Europsku komisiju, dakle, ali kako bismo uzeli u obzir i nacionalne specifičnosti koje su važne i koje e, sada se nameću starim tržištima i e, koje e, se tiče socijalne ekonomije kao i samih poduzeća. Dakle, e, te nove oblike ekonomije treba sagledati u vidu malih i srednjih poduzeća, ali i općenito ekonomije. Zatim imamo lagana komercijalna vozila E, ta kategorija vozila je toliko jako napravila u proteklih nekoliko godina da sada jako utječe na sektor prometa i ne možemo ih više smatrati e, marginalnom temom. Evo, to je dakle sve ono o čemu ćemo raspravljati. Rasprava će sad te krenuti i ako sam e, dobro shvatio amandmane i stavove izvesta u sjeni, mislim da ćemo svakako imati konstruktivnu raspravu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa, ali budući da smo malo u stici s vremenom, imat ćemo sada dvije minute za svaki govornik. E, sljedeći, je gospođa Agijar. obrigada, Hvala vam, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Želim zahvaliti izvjestitelju Dominiku Rikeu na nacrtu izvješća. Tu se prikazuju izazovi s kojima su suočena mala i poduzeća, prometni sektor se tu prikazuje u EU, govori se o posljedicama digitalizacije i o tome koliko je važno da se ta poduzeća brzo aktualiziraju i da krenu u e, digitalno doma. Urbana mobilnost je također jedan od težišta ovom izvješću, ali prije svega se bavimo sa tim ciljem da e, na atraktivniji način e, oblikujemo gradove, da smanjimo broj emisija u gradovima i da naznačimo koliko je važan taj novi oblik mobilne e, kolaborativne mobilnosti, recimo takozvani carpooling ili car sharing. Mi kao zakonodavci trebamo stvoriti odgovarajući regulatorni okvir sada kad imamo takve razne različite podjele u našem ekonomijama. I u tom smislu se slažem sa izvjestiteljem koji kaže da nam je potreban razmjeran okvir koji je jednostavan i da ćemo tu imati jednaka pravila za sve države članice. Kao zadnje i zato što nemamo mnogo vremena, rekla bih da što se tiče ovih prijedloga o turizmu, neovisno o izvješću koje smo predstavili prošle godine, da ne bismo smjeli zaboraviti da je turizam um, transverzalni sektor koji uključuje različite sektore, sektor okoliša, sektor energetike, a isto tako naravno i sektor prometa mnoga od tih e, tema je jako povezana sa temom turizma i zbog toga ja ne razumijem zašto se mi ne želimo referencirati na taj sektor turizma koji je toliko važan, koji je, kao što sam već rekla, transversalan i koji se tu kao jedna crvena linija provlači kroz sva ta pitanja. Ja sam e, kao tako spremna surađivati s jesem i hvala vam. Hvala, e, gospođa Grapini je sljedeća. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam, hvala e, kolegi na vrlo dobrom nacrtu mišljenja koji je dobro strukturiran. Stav mog kluba zastupnika je predstavljen u obliku različitih amandmana kolega kojima zahvaljujem usput na podnošenju amandmana i mm, htjela bih da sljedeće uzmemo u obzir u ovom izvješću kao prvo važnost malih i srednjih poduzeća. Mislim, to se nalazi u samom naslovu, ali trebali bismo ići još i dalje od samog naslova. U tom sektoru imamo monopole, imamo velika prijevozna poduzeća i e, to sprečava razvoj malih i srednjih poduzeća. Nekoliko amandmana smo podnijeli koji idu u tom smislu. Mogli bismo stvoriti uvjete za osnivanje klastara među malim i srednjim poduzećima, a među amandmanima, mojim amandmanima, amandmanima kolega, mi bismo također htjeli zajamčiti e, jednako postupanje prema svima, jednake uvjete e, kada se radi o tržišnom natjecanju na području prometa. I htjeli bismo isto tako da imamo veću transparentnost eh, po pitanju eh, reguliranih zanimanja. I mislim da se tu slažemo pitanju toga da trenutno nedostaje stručne radne snage, eh, prije svega vozača i stoga smo u izvršu htjeli naglasiti da nam je potrebna proračunska stavka koja bi tome bila posvećena jer taj nedostatak kvalificirane radne snage prije svega pogađa mala i poduzeća e, jer e, se oni najviše tamo i zapošljavaju, a tu dakle ako vlada nedostatak, ta poduzeća imaju probleme. Amandmanima Kluba zastupnika socijaldemokrata usredočit će se i na pristup e, reguliranih zanimanja tom tržištu uz transparentnu primjenu postojećeg zakonodavstva. Zatim imamo tu još i nove tehnologije tehnologija koje su smjerene na e, poštivanje okolišnih standarda i moramo imati jasnije odredbe za pružatelje usluge u prometu. Evo, hvala i nadam se da će ovo izvješće biti uspješno. Hvala. Sljedeći govornik je Kosma Zlotovski. Dziękuję panie przewodniczący. Liczba poprawek zgłoszonych do raportu pana posła Riketa już wskazuje na to, że jest to temat budzący. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče broj podnesih amandmana ukazuje na to da ovdje vladaju mnoge emocije. Važno je da se gledamo nove poslovne modele i poduzeća koje se nalaze na ovom području. Mnogi amandmani odnose se na to da olakšamo pristup tržištu za ta poduzeća i da ona mogu poslovati u boljem pravnom okviru. Mi se možemo složiti sa svakim amandmanom i sa svakim rješenjem koji imaju za cilj da se na učinkovit način oblikuju te usluge prijevoza. Nitko ne želi podržavati e, prakse koje se tiču monopola, a takvih ima. No, isto tako, trebali bismo imati jednako fiskalno opterećenje za sva poduzeća i e, tim poduzećima ne bi trebalo onemogućiti pristup tržištima. Ta poduzeća su pod određenim pritiskom jer postoje nove komunikacijske mogućnosti ili nove mogućnosti plaćanja e, na koje su se ta poduzeća trebala prilagoditi. Ali ja sam začudan zbog toga što izvjestitelj inzistira na tome da se lagana komercijalna vozila oslobode od svega toga. To su vozila koja koriste prije svega male i poduzeća i naravno da e, bi, ako ih pokušavamo ograničiti, mogli ograničiti i aktivnost malih srednjih poduzeća. Upravo o njima se želimo pobrinuti u smislu njihove perspektive za budućnost. I zatim postoje nekoliko kritičnih e, primjedbi vezano uz razvoj mreža i vezano uz e, samoupravnim automobilima. Ja mislim da bi mala i srednja poduzeća mogla iskoristiti digitalnu evoluciju ako im damo odgovarajuće alate s kojima ćemo omogućiti sudjelovanje u toj revoluciji. Nadam se da ćemo uspjeti riješiti sve te dileme tijekom našeg sastanka s izvjestiteljem u Sjene. Hvala vam. Hvala. Merija Kilinan je sljedeći govornik. Hvala. Prvo moram reći da je ovo vrlo zanimljivo pitanje za mene. Puno hvala e, na lijepom e, nacrtu izvješća. Hvala gospodinu Rikeu. Ova tema je vezana uz nedavnu komunikaciju e, o gospodarstvo koje se temelji na suradnji o e, gospodarstvima platformi, ali nije riječ samo o tome. Moramo imati na umu da je e, transport vrlo izazovno tržište za mala i srednja poduzeća jer postoji puno regulative, e, potrebna su obično velika ulaganja, a strukturno e, dominira monopol. Snaga malih i srednjih poduzeća je da su brza i okretna i da lako mogu usko surađivati sa svojim klijentima te prilagođavati svoju ponudu zahtjevima i potražnji potrošača. Razvoj prijevoznog tržišta se previše fokusira na Uber i na negativni e, učinak toga ja bih e, rekla samo jednu stvar. Ista pravila e, koja se odnose na pružatelje istih usluga na istom tržištu, ali umjesto da e, radimo novu uredbu moramo vidjeti da li se postojeća uredba provodi na isti način u svim državama članicama i da li različite uprave razmjenjuju informacije i prate pridržavanje pravila. Imamo na primjer primjer iz Estonije i eto upotrijebila sam svoje vrijeme. Hvala. Next. Puno hvala, Karim Adeli. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti našem izvjestitelju gospodinu Rikeu na radu. Zapravo nas eh, njegov izvješće navodi da se postavimo na pitanje koje je vrlo jednostavno, a to je gdje su te nove prilike na području prometa i mi znamo da se one kriju prije svega u e, povezanoj mobilnosti i stoga se pojavljuje određena pravna nesigurnost po pitanju ovog novog područja i trebamo dati odgovarajući okvir tom sektoru kako bismo tu potakli um, održive vrste mobilnosti, uh, kolaborativne mobilnost koja ima velik socijalni ali i okolišni značaj i s kojima bismo mogli prekinuti sa individualnim vozilima. I to je zapravo i cilj uh, urbane mobilnosti sutrašnjice svatko pokušava definirati što je to zapravo ekonomija platformi i stoga mislim da bismo trebali detaljno na sastancima izvjesta u Sjeni o tome raspraviti. Imamo već definiciju komisije, gospodin Rike nam je prenio definiciju Europske komisije e, u smislu ekonomija platforma koje imaju komercijalne i nekomercijalne svrhe. Zatim e, imamo e, i određene usluge koje nude profesionalci, koji su često zaposleni uz vrlo nestabilne radne uvjete treba što prije regulirati kako bi se zaštitili ti radnici. Zatim postoji isto tako i posljednici kolaborativne ekonomije, a oni posljednici među njima 90% njih dakle dijeli trošak. 10% dakle zarađuje na svemu tome i trebamo se boriti protiv nelojalne konkurencije i tu moramo dati na to određene odgovore. Što se tiče rasprave, ja mislim da je kooperativna ekonomija na području prometa nova vrsta ekonomije i trebamo potaknuti povjerenje u tu ekonomiju, a ekonomiju ne možemo samo tako penjeti, što znači da moramo zaštititi e, osobe od trećih strana, moramo zaštititi podatke, e, osobne podatke i onda možemo zapravo proizvesti e, bum tog sektora e, povezane mobilnosti. Hvala vam, gospodine izvjestitelju. Hvala. Sada malo kraće, po jednu, minutu, gospodin Dieter Librich Koch. Hvala vam lijepa i ja želim zahvaliti Dominiku kao prvo na izvrsnom nacrtu izvješća, vrlo kratko tri točke. Kao prvo u nacrtu izvješća po mom mišljenju nedostaje interoperabilnost a ja smatram da je u sektoru prometa e, to vrlo važno, posebno i za mala poduzeća. Kao drugo, kada se radi o planiranju putovanja, uvijek moramo staviti naglasak na multimodalnost i zbog toga bi usluge malih poduzeća e, trebali e, se uključiti u planiranje putovanja. Ta poduzeća su zajedno sa općinama obično od najvećeg značaja za prijevoz i dva moja amandmana odnose se na to. Zatim, što se tiče razvoja e, autonomnih vozila, tu vidim jako dobre prilike za mikropoduzeća i veselim se e, razradi na mojih amandmana. Hvala, sada je Jens Nilsen. sam Hvala. Ono što mene iritira u ovoj raspravi je pretpostavka da su koordinirani prijevozni modeli nešto novo. Tome nije tako. U Švedskoj to imamo već stotinu godina. Mala poduzeća se okupljaju i međusobno koordiniraju. To je nešto što imamo kod kuće dobre primjere inovativni poslovni modeli koji se temelje na koordinaciji gdje imate poduzeće koje je veće, e, pa surađuje s manjim poduzećem, pa ide u drugu državu da bi izbjeglo plaćanje poreza, pa i to je dobar poslovni model izbjegavanje poreza, moramo biti realni. Hvala Sender. Puno hvala. Zahvaljujem gospodinu Rikeu na njegovom zanimljivom prijedlogu. Ovo je nešto čemu moramo pristupiti na takav način da potražimo dodanu vrijednost, novu vrijednost e, za taj sektor, a ne da kroz mala vrata uvodimo deregulaciju i postavljamo potrošača kao neko božanstvo koje o svemu odlučuje i onda će ljudi raditi 24 sata dnevno, podkopat ćemo pravila o e, uvjetima rada Dakle, ovdje postoje rizici do kojih bi moglo doći zbog skrivene deregulacije do koje dolazi u ime modernosti i dijeljenja. E, regionalno pitanje je također vrlo zanimljivo jer ovi novi modeli e, su možda dobri za urbana područja, ali moramo imati na umu da mnoga mala i srednja poduzeća rade u ruralnim područjima poduzeća se prilagođavaju, e, ali to rade putem fragmentacije koja također ima utjecaja na tržište. Kako će to utjecati na javne službe? Hvala. Komisija, gospodin Ležva. Prvo Peter Lungeren. Hvala. Pa... ova vrsta e, prijevoza e, spada u istu regulativu kao i mala poduzeća. Ovo nije ništa novo, slažem se. Mi smo se u Švedskoj bavili time prije stotinu godina e, sa centralnim tijelom koje imamo, ali problem sa kamionima, na primjer, od 3,5 tone je da se povećavaju brojevi kamiona na cestama jer možete voziti 24 sata na dan, a policija nema nadzora nad tim. I na kraju imate tonu e, tereta koji se prevozi sa 21 e, različit kamion. Dakle, trebamo e, specifična pravila za mala poduzeća. Mi ih imamo i svi koji sudjeluju u cestovnom prijevozu ih se moraju pridržavati. Komisija. Hvala. Sada komisija gospodine Žvali samo jednu minutu zato što smo u stici s vremenom. Uh, dakle, moramo e, E, izvijestiti o ovom vrlo važnom predmetu. Prvo, ja bih ponovio ono što smo rekli u prethodnoj intervenciji. Komisija smatra e, da E, poslovni modeli koji se temelje na suradnji mogu pozitivno pridonijeti gospodarstvu i transportu, može imati pozitivan učinak na potrošače kad je riječ o cijeni, o odabiru usluga, također može pozitivno utjecati na zapošljavanje, osobito u malim srednjim i poduzećima, što je tema ovog izvješća. Kao što znate, komisija je početkom lipnja donijela komunikacija o e, gospodarstvu koji se temelji na suradnji gdje smo pitali države članice, e, odnosno tražili od njih da zauzmu pozitivan e, stav i da uklone neopravdane restrikcije. Drugo pitanje je trebamo li učiniti nešto na razini Europske unije. Komisija do sada nije ništa odlučila u tom smislu, ali morate znati da opća uprava MUV provodi jednu studiju E, kako bi se analizirao regulatorni okvir na tržištu u svih 28 država članica. Rezultat te studije e, bit će na raspolaganju u rujnu, bit će javno objavljen i to će nam ove jeseni dati e, teme za razmišljanje i na kraju nešto što je osobito rekao gospodin Rike, a to se odnosi na vozila ispod 3,5 tona što je sve veći problem. Zna se da se takva vozila puno koriste u nacionalnom eh, prijevozu, ali sve više i više u prekograničnom prometu, a to pitanje će eh, biti dio naše analize, našeg eh, ocjene učinka za 2017. godinu. Hvala. Hvala i sad još jednom izvjestitelj Dominik Rike. Vrlo kratko, molim vas. Hvala svima, bit ću vrlo kratak. Svakako želim zahvaliti e, svima na komentarima i na suradnji. Sada ćemo početi zajedno surađivati na ovim temama. Vidim da su naše zabrinutosti slične, ali da samo gledamo na to iz zaštih kuteva i trebamo to na zadovoljavajući način e, oblikovati. E, I hvala vam, gospodine predsjedniče, na riječi. Er hvala vam lijepa. Tu se vidi da potpredsjednik odbora susjeća sa predsjednikom odbora i da, da je bio kratak. 11. Eh, listopada imamo glasovanje o tome u izboru TRAN. Zatim prelazimo na zadnju točku prije stanke za ručak. Eh, to je tema dokumenta ulaganja u radna mjesta i rast, poboljšanje iskoristavanja europskih strukturnih investicijskih fondova. Eh, gospodin Zlotovski je izvjestitelj za to i njemu sada predajem riječ. Dziękuję panie przewodniczący. Nikt Hvala lijepa, Niko ne sumnja da su ovi fondovi za strukturne investicije zapravo od ključne važnosti za stabilnost Europe i da postoje sve regije, lokacije koje mogu profitirati od Evropske unije. Mi ne smijemo zaboraviti da u nekim zemljama udio javnih investicija, udio u javnim investicijama, udio iz strukturnih fondova iznosi i do 70%. To se ne bi moglo naplatiti samo iz njihovih sredstava za takve javne radove i mislim velike javne projekte. Prema tome u ime našeg odbora mogu zapravo dati samo preporuke koje bi trebao odbor regije uzeti u obzir. Moramo ukazati na važnost e, fonda za strukturne investicije i prema podacima Europske komisije 60% ukupno je investicija u željeznice i prometne pravce koji trebaju postati dijelom TNT-a. Dakle, taj, kao što smo rekli, novac dolazi upravo iz fondova za strukturne investicije. Ako želimo koristiti druge izvore, onda moramo jasno se pobrinuti da se to i koristi za infrastrukturne svrhe. Ne smijemo zaboraviti da je i multimodalnost jedan novi izazov i da sredstva koja koristimo za razvoj različitih prometnih e, modusa ne smiju biti međusobne konkurencije nego trebaju zapravo surađivati. Projekte i zapravo se nadopunjati. Projekti to trebaju uzeti u obzir, ali posebno pod pretpostavkom da i manje razvijene zemlje mogu sudjelovati. I zato što moraju upravo one najviše modernizirati svoju temeljnu infrastrukturu. Još jedan važan element je provedba ciljeva urbane agende urbane mobilnosti, kako bi imali transportnu mrežu i kako bi izgradili transportnu mrežu javnog prijevoza za sve građane Europske unije. To nije važno samo za poboljšanje sigurnosti i poboljšanje e, kvalitete i uvjeta života u velikim gradovima, nego moramo pritom razmišljati i o ciljevima komisije koji do sada nisu, bili, nisu se mogli ostvariti i to pogotovo na području stvaranja radnih mjesta. To je ono što će ih donijeti. I to je područje osim toga u kojem možemo jamčiti i moramo jamčiti jedan održiv razvoj u Europi. E, na tom području se i mala i srednja poduzeća kao i velika poduzeća kojima jako puno zaposlenika trebaju aktivirati kako bi mogli koristiti ta sredstva za investiranje u razvoj svoj vlastiti daljnji razvoj i istraživanje. Urbani rad. Dakle, za projekt Obzor 2020 također otvara jako puno projekt prostora za digitalizaciju. I sada, ono što s tim surađuje, a to je Fond za strateške investicije, on će napraviti koliko nam budu naši sinergijski učinci korištenja strukturnih fondova i strateških fondova se uspjelo realizirati. Za taj integrirani zapravo pristup i suradnja sa još lokalnim jedinicama samouprave će nam i pomoći da ciljeve EFSI-a do godine 2020. realiziramo. To su samo neke od tema koje sam ja ovdje pokušao obraditi i u ovom izvješću uzeti u obzir. Nećemo moći o svemu sad ovdje razgovarati, imamo premalo vremena, ali mislim da ćemo na kraju uz našu suradnju uspjeti e, napraviti dokument s kojim svi možemo živjeti. A sada predstavnik opće uprave ređe, gospodinu Maranu na deset minuta riječ. Ne? Tako je to bilo zapisano. Prvo komisija. Hvala lijepo predsjedavajući, odnosno predsjedniče odbora. Ako mi dozvolite, ja ću vam samo u nekoliko minuta dati jedan kratak sažetak onoga što smo pokušali postići. Izvješće je bila obveza prema uredbi općem općim odredbama i željeli smo dati pregled kako izgledaju zapravo naši pregovori o razdoblju za to 2020. i da vidite što je ispalo sa tim pregovorima, kako ćemo sredstva trošiti. Pristup nije bio da se fokusiramo na on e, temeljni broj, osnovni broj programa, nego zapravo smo se htjeli fokusirati da vidimo kako je izgleda planiranje, projektiranje kod zemalja i u regijama i što zapravo očekuju postići koristeći ta sredstva iz fondova. sad sam jako, jako sam sretan što sam ovdje pozvan e, u tran odbor i vidim koliko je zanimanje za to. Da vam dam samo nekoliko osnovnih brojeva za kohezijsku politiku i strukturni fondovi će dati oko 70 milijardi eura za investicije u transportu za razdoblje od 2014. do 2020. Pola toga ide u investicije u TNT, a ostalo u druge projekte transporta, među kojima i recimo e, čišći transport i tako dalje. Ta, dakle, ravnoteža između TNT-a i ne TNT projekata je vrlo, vrlo bitna kako bi pokazali da podopiramo infrastrukturu koja se povezuje sa svim ovim komplementarnim investicijama i onda mi pravimo, ako hoćete, tako jedan bešavni zapravo sustav koji se samo nadovezuje i da e, jedno za drugim. Kad gledamo što su regije predložile i kakve programe za te, to razdoblje, vidimo da pokušavaju poduprijeti izgradnju 7,5 tisuća kilometara željezničkih cesta, izgradnju 3 tisuće kilometara novih cesta, zatim pon više od tisuća km ceste koje se trebaju kompletno popraviti, zatim poboljšanje oko 750 tisuća različitih pruga za tramvaj ili podzemne željeznice i oko 1000 km i dakle kopnenih unutarnjih plovnih puteva koji se valjaju ponovno pustiti u promet i urediti. Važno je da naglasimo kako potporu koju dajemo implementiramo glavnom u programe koji se prolaze horizontalno kroz čitav niz sektora. Tu imamo rješenja koja su onda skrojena po individualnim potrebama i prema individualnim naravno odlikama svake regije gdje se to investira jer to je dakle ono što je bitno je da lokalne jedinice samouprave na terenu prvo prepoznaju svoje potrebe i da kažu šta im treba na koji način i onda se to dalje tako i skroji po njihovim željama. Da kraju da kažem još, završim sa ovim ex ante uvjetovanost, uvjetima koji su za ovaj razdoblje do 2020. uvedeni. Dakle, ako hoćete, mi zapravo tu ustanovljavamo preduvjete koji trebaju poduprijeti jedno uspješno investiranje na terenu. A u slučaju transporta to zahtjeva jednu sveobuhvatnu nacionalnu ili regionalnu regionalni master plan za transport, za prijevoz. Oko dvadesetak zemalja članica namjeravaju upravo to strukturno financiranje i strukturnih fondova e, upravo na to utrošiti. A svi oni moraju izraditi taj master plan koji, na kojem će se onda e, zasnivati strategija. Dakle, master plan ide prvi i nakon toga ide strategija, onda znamo da su oni najprije gotovi, spremni i najprikladniji za dalje investiranje. To bi bila ova najkraća sažetak našeg izvješća jasno u odnosu na aspekt, gledano s aspekta transporta. I tu sam već za vaše pitanje. Hvala sada Dubravka Šulica, izvolite. Nur Samo dvije minute, hvala. Dakle, pročitala sam e, program, komunikaciju komisije i mislim da se uglavnom sve podudara s mojim osobnim stavovima kao nadam se izvjestiteljice u sjeni o ovom pitanju. Dakle, vrlo su izdašna sredstva i treba ih dobro koristiti. Očito je regionalni pristup jako važan. Kad je Hrvatska u pitanju, moram spomenuti, obzirom da ja dolazim iz Hrvatske koja je zemlja koja je zadnja ušla u Europsku uniju, očito će se preko 75% sredstava iz ovih fondova pokriti. Razumijem sveobuhvatni pristup, međutim s aspekta, obzirom da imam samo dvije minute, s aspekta ovog odbora što bi bilo zanimljivo svakako podržavamo da su infrastrukturni projekti usmjereni na povezivanje i rješavanje nedostataka slažemo se sa željezničkom prugom sa 7515 km, slažemo se sa balansom između TNT mreže i onih koji nisu u TNT mreži, dakle izgradnja 3100 km novih cesta i obnova od 10270 km drugih cesta, modernizacija tramvajskih linija, izgradnja i modernizacija unutarnjih plovnih puteva. U svakom slučaju e, s aspekta Trana, bit će tu puno sredstava koje će trebati pametno iskoristiti od strane država članica. Međutim, e, dužna sam ovdje, obzirom da dolazim iz Hrvatske, spomenuti dva projekta. Jedan je nastavak Jadransko-jonske e, autoceste koja treba povezati, nastaviti povezivati Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju i sve do Grčke i time bi taj Jadransko-jonski projekt bio završen. Jedan drugi projekt koji se možda ovdje neće izrijekom spominjati, a radi se o jednom mostu od 2,5 km koji, se nalazi, koji bi se trebao nalaziti u Hrvatskoj i koji bi trebao spojiti dva dijela Hrvatske. Ne znam koliko ste upoznati da Hrvatska je podijeljena, Bosna i Hercegovina ima 17 km teritorija koji ulazi u hrvatski teritorij. Dakle, da biste iz Hrvatske došli u Hrvatsku, konkretno ja u svoj rodni Dubrovnik moram proći kroz teritorij Bosne i Hercegovine, pokazati putovnicu više puta. Dakle, taj most je sada predan ovdje u e, komisiju, dakle aplikacija je predana od strane hrvatske Vlade i očekujemo sufinanciranje od 85% iz, i iz ovih fondova. Sve ostalo ćemo reći u našem izvješću kad budem e, postala izvjestitelj u sjeni. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, a sada Kristin de Merci, cher collègue. En tant que... Hvala vam, dragi kolege. Ja sam izvjestiteljica u sjeni u ime socijaldemokrata i htjela bih iskoristiti ovu prvo razmiju gledišta da izmijenim nekoliko općenitih primjedba pa o tome kako možemo bolje iskoristiti europske strukturne investicijske fondove. Kao prvo trebamo e, imati na umu da je promet transversalna vrijednost u ovih 11 uh, e, prioritetnih ciljeva efsi Dakle, želimo smanjiti emisije CO2, želimo povećati javnu upravu ili pak želimo postići veću socijalnu uključenost. Tu sve imamo pitanje prometa. Promicanje održivog prometa je naravno isto središnja tema kada se radi o upravljanju e, prometnih tokova. Isto tako trebamo priznati da su potrebni ciljane investicije u prometnu infrastrukturu jer kad kad ti projekti nemaju toliko atraktivnu profitabilnost prije svega se to odnosi na željeznički sektor koji je u samoj srži održivog prometa. U tom smislu mislim da bi naš odbor trebao naglasiti da su subvencije najbolji alat za pomoć održivom prometu. Dakle, u okviru budućeg programiranja ne bismo smjeli dati prioritet jednoj strani, nego bi trebali imati komplementarnost. Europska komisija je sama priznala da je učinak poluge slab za područje prometa u EFSI-u, e, gotovo nuli. Trebali bismo bolje koordinirati e, sve to sa e, drugim fondovima kako bismo povećali učinak poluge u sektoru prometa. Ja mislim da se ovo odnosi na naše sektore i stoga bismo trebali govoriti o tome kako možemo pojednostaviti strukturne fondove. Primjerice, može bilo dobro da pomoć iz strukturnih e, fondova ne uključimo računicu e, pomoći e, država članica kako bi olakšali ulaganje u promet. Isto tako turizam je vrlo važan za održiv razvoj našeg teritorija. I na posljedku želim upitati Europsku komisiju je li dobila stručno saznanje o pitanjima koje se tiču posebno iz prometa, a koji se tiču ovih strukturnih fondova. Hvala, sljedeći Dominik Rike. S velikom pažnjom sam saslušao komentare naše kolegice koja je upravo govorila, jer to više manje odgovara onome što sam ja htio reći. Dakle, prva primjedba je ta što trebamo zapamtiti jednu brojku kada se radi o fondovima to je dakle 78 milijardi eura uloženih u promet, što je tri puta više nego instrument za povizinje Europe kada se zbroje svi parametri. Kao drugo imamo jedan problem. To je problem koji potječe i same povijesti sa subvencijama, da dakle fragmentiramo, to jest da imamo uzastopnost tih fondova. Kao prvo imamo regionalne fondove, Zatim imamo mehanizam za baš poseban fond, zatim imamo mehanizam za jamstvo vezano za e, bankarska ulaganja od strane Europske investicijske banke. Problem je da ne postoje više koordinacije kada se radi o projektima gdje imamo dakle različite vrste koje upravljaju različitim fondovima. Glavna uprava ređe upravlja svojim sredstvima sa državama članicama e, na temelju kolektivnih jedinica samouprave, zatim glavna uprava MUV i odbor TRAN upravljaju projektu koji su u e, aneksu 1 instrumenta za povezivanje Europe i koji često nema nikakve veze sa projektima iz regija. A na posljedku vidjeli smo da što se tiče Europske investicijske banke, da ona ima vlastni upravljački odbor i da e, njen, način selekcije uopće ne odražava e, ove projekte. I tu imamo pravi problem. Jer ćemo uspjeti pokrenuti više od 100 milijardi eura sredstva za promet u jednom e, finanskom okviru, a malo toga je usredotočeno na operativnu razinu, dakle vezano uz projekte, niti na financijsku razinu, jer vidimo da financijski mehanizmi ne bi trebali biti odvojeni, nego da bi trebali biti e, komplementarni. Trebali smo imati ono što se zove blendingom, dakle mešovitim sredstvima. A podsjećam da imamo financijsku uredbu za regionalne fondove kojim se zabranjuje da se u državama s visokom konkurentnošću iskorištavaju ti regionalni fondovi za projekte u promet. Pa to je stvarno nevjerojatno. Odakle je proizašao takav zaključak? Moramo promijeniti financijsku uredbu za regionalne fondove, trebamo regionalne fondove uskladiti sa Europskom investicijskom bankom i sa efsi i treba nam vjerojatnije pomiješati sve te različite instrumente i mislim da je to ono glavno što tu trebamo zapamtiti. Hvala vam. Hvala lijepo, sad Jens Nilsen. E, mogu se s dijelom onog što je gospodin Rike rekao i složiti. I tema je uglavnom ista koja nas e, muči Kako možemo zapravo izjednačiti kako napraviti ravnotežu između ovih dijelova između strukturnih kohezijskih fondova i regionalnih fondova. A i regije same su rekle da im treba regije su one koje će odrediti koje im projekti trebaju, one će reći šta im treba izgraditi. Naravno, postoji rizik kako sad objediniti sve te projekte, jer tu se onda i regije dovode do samog ruba svojih mogućnosti, onda na kraju mora država odlučiti. A mislim da mi trebamo ojačati regije. Regije su one koje najbolje znaju što im trebaju. A mislim da to možemo i dalje poboljšati. U Švedskoj je to tako da te koridori i komunalna politika stalno zapravo surađuju i moraju jer postoji sve više potrebe i nužnosti da pače za boljom suradnjom između svih fondova. Da, hvala lijepo, ja sam samog sebe stavio na popis i to je zapravo jako dobar uvod u ono što sam ja htio reći, regije, pitanje regije. Prošlog tjedna sam u petak i subotu bio na odboru regije u Bratislavi, oni su sjajno sastanak organizirali, ona se zvala Investirajte i povežite se, Invest and Connect. I ako pogledate što se zadnjih 40-50 godina dogodilo, to se puno investiralo, međutim Connect konekcije, poveznosti nije bilo. Evo recimo, mi smo tunel Svetog kada napravili, ali italijanska i njemačka strana nisu ništa napravili. 20 godina se zapravo radilo na tunelu koji sad nije baš učinkovit, predovoljno, zato što nisu napravili ceste koje dovoze do njega. A svi su rekli hoćemo napraviti, ali nemamo para za to. Mi se moramo jednostavno koncentrirati na to da vidimo gdje se novci i kako investiraju. Bolje je završiti jedan veliki projekt, a tek onda početi sa idućim. Puno bolje nego početi odmah paralelno sa četiri projekta i nakon 30 godina ste od sva četiri završili tek polovinu. A regija je rekla idemo sve novce strpati u velike projekte pa se pitamo u šta to ide de facto. Zato vidite, nije jedina alternativa više novca, nego je bitno znati kako ćemo novce koje imamo investirati. I sad je to bilo ovo na sastanku u Bratislavi, recimo pogledah ja plan. I vidimo da od zračne luke Beč do Wolfstala Stala vuče doline, zapravo kratko kod slovačke granice dale, imate divnu cestu, ali nedostaje četiri kilometara koje se 20 godina očito nismo bili u stanju napraviti, teh zadnjih 4 km poveznice do same Bratislave, makar je, kažem, prije 25 godina željezna zavjesna pala. I još se nije uspjelo napraviti. Prema tome, kako te projekte koji bi bili visoko učinkoviti napraviti, za koje zapravo regija odgovara. A onda smo rekli, u redu, onda ćemo 15 projekata, malih projekta objediniti kao jedan projekt. I sad je moje pitanje kako vi na to gledate? Da li možete izvršiti pritisak na zemlje članice da novce ne koriste samo za svoje nacionalne projekte, nego pod uvjetom, ako vam se kaže, ako napravite i dva, tri prekogranična projekta koji će pomoći koheziji same Europe, onda ćete dobiti te novce, jer to je onda znači investiranje i povezivanje, invest and connect, dakle da se to uvjetuje. Sad ćemo dati riječ predstavniku uprave i e, komisije, dakle, nadležne glavne uprave iz komisije. Hvala. Neću. Neću ulaziti u mnogo stvari o koje su ovdje spomenute, recimo što je rekao gospodin Rike u vezi izazova koji postoje kod koordinacije i povezivanja e, financiranja iz različitih fondova. Ja vam mogu samo reći da se mi u velikoj mjeri upravo time bavimo i pokušavamo, tražimo putove kako ćemo kombinirati različite sredstva. A kad su moji kolege u općoj upravi mobilnosti i transport gledaju na projekte i instrumente za povezivanje e, Europe, onda mi sa našeg deska koji se bavi geografskim procjenama isto tome sudjelujemo ili kad dođu kolege iz koje se bave strukturnim investicijama, onda idemo sa recimo opće uprave koje se bave politikama, kako bi se njihova ekspertiza upravo uzela u obzir kod svih projekata iz ovih fondova strukturnih. Trenutno sad vrlo usko surađujem s kolegama zaduženim za EPSI, Fond za strateške investicije, kako bi upravo to koordinirali što ste vi opisali, to povezivanje, miješanje fondova, da oni djeluju paralelno, kako bi se različite mogućnosti stavile na raspolaganje zemljama članicama. To je naravno još uvijek relativno teško ide, to su novi instrumenti, ali to je jedini način pravog razmišljanja koji je nama blizak, jer jedino tako ćemo maksimalno korist izvući iz svih različitih vrsta izvora financiranje na najveću korist zemalja članica. Ali da se vratimo na pitanje regija. Naravno, to je zapravo u srži naše politike, regionalna politika. I na području transporta ono što pokušamo postići je uglavnom onaj nužni ravnoteža između potpore strateškim donacijama i pomoći za TNT mrežu koja to je već ustanovljeno na europskoj razini i koja nam je već proklamirani prioritet. Ali isto tako, kao što sam spomenuo, podupiremo i veze između komplementarne infrastrukture koja poziva regije da same u to investiraju i da to vode i znate već da mi postižemo taj ravnotežu sa 50% ide u TNT projekte, 50% u druge prometne mreže i puteve. I zbog toga imamo taj izrazito regionalni pristup. zadnji aspekt je da oni master planovi za promet, za transport koje sam spomenula to je na, za neke male zemlje se radi na nacionalnoj razini, što ima smisla. Međutim, neke velike zemlje to rade na regionalnoj bazi. Recimo, Poljska je dobar primjer, oni imaju regionalne master planove, jasne su ogromni. I onda točno imaju plan, investicijski plan koji se onda djeluje, da kažemo, zajedno sa kohezijskom politikom i upravo imaju taj pristup investira i poveži, kratko jasno. Hvala na kraju sad još jedan puta naši ako želi uzeti riječ. Hvala lijepo. Ja bih vam želio od srca zahvaliti na svim komentarima koje sam dobio od kolegice i kolega. Mislim da bi bilo dobro kad bi u našem stajalištu mogli naglasiti koliko je bitan taj program za povezivanje Europe, ali i, i važnost ove naše odluke i tog našeg velikog gesla da ćemo međusobno povezivati projekte. Tako da se zna da ćemo zajedno, međusobno povezano djelovati, a ne u uzajemnoj suprotnosti. Ali moram vam reći da postoje i totalno apsurdni projekti koji znaju stići. Evo da vam dam jedan primjer iz moje zemlje, Poljske, jedan novo aerodrom, dakle zračna luka, kod grada Gdinje, a to vam je kod, od Gdanjska ili ti Danciga, jedva nekih nekoliko desetina kilometara udaljeno. A u Dancigu ili Gdanjsku imate ogroman međunarodnu zračnu luku i to znači da bi onda te dvije zračne luke bile udaljene jedne od druge možda 20 km. Dakle, mislim da ova riječ connect, pojam povezivate, da bi to bila najbolje geslo za cijelu raspravu. Da, onda nas zanima jako koliko je novaca iz, u ta zračna luka iz Gedinga došlo iz evropskih fondova. Ja bih vam odmah mogla, nazvati još aerodroma regionalnih koji se tako rade, ali i rade se samo zato što zemlje dobivaju europske novce. Jer kad bi zemlje sve same morale financirati, nikad ih ne bi gradile. Prema tome, to ide sad komisiji da vam kažemo. vi ste previše novaca e, investirali u krive projekte. Vi ste oko Kluža pet aerodroma izgradili, a tamo je ukupno pet regionalnih zračnih luka, a Tamo je ukupno bilo čitave godine svih pet niti 550 tisuća putnika. Prema tome vidite što ste napravili, bacili ste novce. I zbog toga su mnoge regije s pravom bijesne. Jer kažem imamo sjajan projekt koji bi se za dvije, tri godine isplatio, ali za to nema novaca, tu smo odbijeni. Jeste već o tome razmišljali? Ja sam dobio od jednog regionalnog odbora za dodjelu projekta već neke žalbe. Oni su rekli, pisali smo komisiju koliko je novaca investirala u regionalne zračne luke i nisu nam dali odgovor, zato što je to tako delikatno pitanje koliko je grešaka s obzirom na greške koje su učinjene. I onda bih e, volio taj odgovor od vas. Ja ću vam dati još dvije minute ako mi možete dati odgovor na to. Ako ne, poslat vam pismenim putem ta pitanja da mi odgovorite. Nemam vam sad ta brojku točno pri ruci, ali možemo se tu vratiti. Međutim, postoje, recimo, prije nekoliko godina smo imali jednu presudu Europskog suda e, zbog novaca koji su otišli možda u krive projekte regionalne zračne luke i to je bilo vrlo ključno. Mislim da je to jako, mislim, temelj onog svega što ste i vi govorili. Ali ja sam već rekao, mi se ponovno moramo vratiti na one preduvjete, to je eksante uvjet. Dakle, preduvjet nužni mora biti da se napravi master plan, kako bi mi ispravili naše greške iz povijesti. Jer smo vam rekli, morate imati ukupnu strategiju, morate svoj projekt opravdati i uklopiti u opći zajednički razvoj. Prema tome ne možete ispasti iz kola, vi morate biti jedna karika u lancu sveukupnog plana i to je upravo ta lekcija koju smo izvukli iz prethodnih grešaka i prethodne prakse. Dakle, hvala vam lijepo i vidimo se danas poslijepodne u 3 sata nastavljamo s radom.